Yes, hello. Welcome. Da, dobrodošli. Započet ćemo sa sastankom. Matijas Grote stiže malo kasnije danas i gospodin Gerbrandi će, prevest, eh, će preuzet malo kasnije, a do ta ću ja presjedat. Predlažem da osvojimo dnevni red sa dvije promjene. Što se tiče osme točke, pristup genetskim eh, resursima i ravnopravnoj raspodjeli zamolili su nas da to odgodimo i da o tome raspravljamo na prvom sastanku u siječnju umjesto danas. Druga stvar je da imamo jednu novu točku pod razno, a to je etiketiranje mesa, članak 86 e, stavak 8, 17. prosinca, danas sutra, ćemo o tome raspravljati, dakle sutra u 12 sati uz predstavnike komisije. Za vašu informaciju imamo sve jezike osim estonskog i malteškog jezika. Još jedno priopćenje je to da je Dan Jergensen imenovan ministrom poljoprivrede i ribarstva u Danskoj, te nas napušta, no kako bi preuzeo tu novu i zanimljivu dužnost, želimo mu sve najbolje i isto tako sve dobro što se tiče utvrđivanja ribljih kvota. Što se tiče izvješća Liotard, izvješća Rossi, to smo odgodili na 26. siječnja, a što se tiče reproduktivnog materijala za biljke i rok za podnošenje amandmana, on je odgođen za 18. siječnja u 12, za 18. prosinca u 12 sati, a glasovanje je odgođeno na 30. siječanj sljedeće godine. I zatim imamo još jedno novih podatke o trijalozima, o florenim stak, e, stakleničkim plinovima. Dakle, danas u 14 do 16 sati je bio sastanak. Imamo nešto gospodina Belija što se tiče pristupa genetskim materijalima i ravnomjernoj raspodjeli. To je odgođeno do sjećnja što se tiče glasovanja. I što se tiče ključnog očišćivanja obveza, zatim imamo izvješće Linda McEwen o duhanskim proizvodima, se ćemo se večeras sa to. Imamo treći trijalog također 11. prosinca vezano uz to pitanje i moram reći da jesmo napredovali što se tiče pregovora s vijećem, tako da se nadam da ćemo danas na večer postići dogovor. Obje strane su pokušale postići kompromis na vrlo uredan način. Što se tiče kliničkih istraživanja, zadnjem e, trijalogu u Sazburu 12. smo postigli dogovor i sada se kreće u pripremu krajnjeg teksta koji će zatim biti proslijeđen u Envi. Zatim 20. prosinca imamo isto tako sastanak sa litvanskim eh, predsjedništvom. Poslali smo dogovor 2. prosinca o biocides, o biocidima. Samo ću završiti priopćenja. 26. i 11 prosinca. Imamo također žen a isto tako i početkom siječnja. Dakle, imamo mnogo teologa koji su trenutno u tijeku, a u međunom smo uspjeli zaključiti njih nekoliko. Zatim smo imali radionicu o invazivnim i e, stranim e, vrstama. To su sva priopćenja i sad, sada ću predati riječ gospodinu Groteu. Uh, uh, Hvala vam. Dragi kolege, moram se ispričati što kasnimo. Dakle, sada smo na točki dnevnog reda broj 3 i evo, koje iznadženje, to je moje izvješće. Što se tiče zaštite vrsta divlje faune i flore, uređenjem trgovine tim vrstama, dakle preinaka, nastavit ću na njemačkom. Cijela stvar je zapravo tipično izvješće koje je predano koje je predano predsjedniku jer se tu zapravo radi o tranzitu prema Lisabonskom ugovoru. Ovo je postupak preinake, dakle usklađivanja što se tiče postupka komitologije sa Lisabonskim ugovorom. Nikakvi sadržajni amandmani nisu podneseni, to želim isto tako naglasiti, imamo 13 amandmana koje se većinom odnose na to da se provedbeni akti oslabe s jedne strane, a s druge strane da se točno definira njihov opseg primjene. To je duh tog izvješća i tih 13 eh, amandmana koje sam ja podnio. Zapravo ono što nam sada predstoji, vidim da kolega Sanoni je tu kao izvjestitelj u sjeni. Gospodine Sanoni, izvolite. <clears throat> vam. Moram se pridružiti govorima izvjestitelja o konvenciji CITES koja želi osigurati da međunarodna trgovina vrstama, divljim vrstama flore i faune kojima prijeti istrabljenje te ugrožava njihov opstanak e, na toj temi, o toj temi imamo jako puno toga za reći. Morali bismo e, uvesti strože mjere kako bismo zaštitili te vrste kojima prijeti nestanak, kao što je na primjer u slučaju slonova, te jačanje carinskih i građen, graničnih kontrola. No ovo nije taj kontekst. Kao što je objasnio izvjestitelj, e, izmjene uredbe su sve opravdane zato što moramo e, raditi u skladu sa ugovorom iz e, Lisabona te stare odredbe zamijeniti novim odredbama koje su definirane u Lisabonskom ugovoru i to posebice kad govorimo o provedbenim i delegiranim aktima. To je amandman broj 3 i zasigurno najvažniji i govorimo o ograničenjima Europska komisija ima ovlast usvojiti delegirane aktove umjesto provedbenih aktova i to jača moć kontrole, demokratske kontrole koju ima parlament. Isto tako slažem se sa amandmanima 1, 5, 6, 7, 8 i 9 koji definiraju da kako bi se mogla zajamčiti jednake uvjete provedbe, komisija definira strukturu i izgled dokumenata kao što su eh, certifikati, obavijesti, i potvrde. I u ime kluba ALDA pozvat ću svoje kolege u svom klubu zastupnika da podrže ovaj izvještaj. To rado čujem od liberala da pružaju podršku socijaldemokratima. Nastavljamo dalje. Satu Hasi nije ovdje. To znači da nemamo drugih javljena za riječ. No, komisija je tu kako bi još jednom nešto rekla o ovom prijedlogu komisije. Izvolite. Thank you, Mr. Uh, Hvala vam. Kao što ste objasnili, ovaj dokument je preinaka uredbe koja je usvojena prije nekog vremena i uh, koja je bila već uh, izmijenjena na nekoliko slučajeva, pa i ove apendiksi što se tiče konferencije stranaka Komisija kada je izrađivala nacrt prijedloga je odlučila uskladiti ga kao što ste to već objasnili sa postupkom i propisima od komitologije te tako prijeći na Lisabonski ugovor i to smo učinili tako da smo točno odrazili ono što je po našem mišljenju bio način na koji bivši postupak komitologije odgovara novim postupcima u Lisabonskom ugovoru. Na taj način smo izradili ovaj nacrt. Zabilježili smo nacrt izvješća koje ste podložili. Nastavljamo s ovom raspravom u radnim skupinama u komisiji. Nadamo se da ćemo u idućih nekoliko tjedana i mjeseci moći doći do dogovora po ovom pitanju. Hvala. Hvala vam. Onda smo sad već gotovi sa raspravom. Rok za podnošenje amandmana je 7. siječanj u 18 sati, a u našem odboru za okoliš ćemo 30. siječnja glasovati o ovom izvješću. Zatim prelazimo na prigovor u skladu sa člankom 88. što se tiče kukuruza, genetski modificiranog kukuruza. Tu imamo prigovor od strane kolegice Satu Hasi, Bas Das, ali i drugih kolega, gospodin Sanoni. Ne znam kako je predviđeno da postupimo. Tko se želi javiti za riječ? Bas, izvoli. Het klopt dat eh, tien leden Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Deset zastupnika iz raznih klubova zastupnika imaju prigovor protiv mjera koje je predložila komisija što se tiče linije 1507 i to kukuruza. To će se točno opisati u rezoluciji koju ćemo predložiti, nadamo se da ćemo sutra moći glasovati. Točno opisujemo kako je komisija prekršila svoje ovlasti tako što je u primjeni osnovnog dokumenta pod brojem 18. 2009. godine. Vijeće ministara i njihov prijedlog se ne, se ne referira na tu osnovnu direktivu i ništa ne, se ne spominje zaštita ekosistema, a 25. E, veljače 2009. je u nadležnom odboru za sigurnost prehrambenog lanca održana rasprava, a EPSA je u međuvremenu izdala tri stručna mišljenja koju sadržavaju i procjenu rizika i upravljanje rizikom i aktualiziranje tog postupka i tu se referira na ono što smo dogovorili u osnovnoj uredbi. Na temelju tog mišljenja EFSE je komisija promijenila svoj prijedlog, to je bilo potrebno kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za izdavanje dopuštenja. No mi smatramo da ovako izmijenjen prijedlog je trebao biti predložen stalnom odboru za zaštitu i sigurnost prehrambenog lanca i to prije nego što se to sve poslalo vijeću ministara. Mi smatramo da je tu komisija prekršila kod ovog postupka svoje ovlasti i prošlog petka smo upozorili na to u jednom drugom dosijeu gdje je komisija također prekršila svoje e, ovlasti. Radi se o dozvoli za stavljanje na tržište određene vrste krumpira. Tu je Europski sud pravde naložio da se e, taj postupak suspendira. Sutra bismo htjeli unijeti jedan usmeni amandman pri glasovanju što se tiče uvodne odredbe R. Tu smo se referirali na uranjenu dozvolu za sadnju genetski modificiranog krumpira i to sada želimo uskladiti sa ovim što smo odlučili do sada. A isto tako mislim da smo u toj rezoluciji jasno opisali sve poteškoće što se tiče samih problema, što se tiče ove procjene rizika EPSE, što se tiče problema sa upravo ovim eh, pitanjem i općenito sa stanjem u EU. Složili smo se isto tako oko izvješća kolegice Lepaž. To je trenutno u vijeću još uvijek i to sam htio reći već sada u uvodu. Dagmaron Berend, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Situacija u komisiji što se tiče genetski modificiranih organizama ne održava situaciju u većini ostataka država članica Europske unije. To je zapravo ono o čemu se radi. I mislim da nikome ne nanosim nepravdu, niti Eriku Pudelenu, niti kolegama u određenim i pojedinim općim upravama. Kada kažem da je osjetljivost u komisiji što se tiče toga da se izdaje dozvola za genetske modificirane organizme ne tako prisutna. To je sigurno zbog toga što su svi suradnici, sve suradnice, u komisiji imaju mnogo drugih važnih pitanja oko kojih se moraju baviti. Ja to poštujem. Mi ovdje se bavimo detaljima i mi se isto tako bavimo pitanjem što znači ili što bi značila ovakva dozvola. Prošli tjedan sam se sam se osjećala dobro nakon što je Europski sud pravde odlučio i rekla sam da. Doduše Europski sud pravde nije rekao da je dozvola amflora kompira bila što se tiče sadržaj krivo, ali je Europski sud rekao da je to komisija napravila na krivi način. Ja se još sjećam kako sam razgovarala sa gospodinom Dalijem i drugim suradnicima i kada sam pitala koji je za Boga bio razlog da se to moralo progurati. I drago mi je što je Europski sud pravde ovako odlučio jedan jedini razlog za to, a to je da ne postoji određen senzibilitet za to pitanje. Dobro, sad se možemo vratiti na pravni temelj. Europski sud pravde je pozvao Europsku komisiju da u slučaju dodatnog e, zahtjeva za kukuruz poduzme nešto. Europski sud pravde nije rekao da treba izdati dozvolu. Europski sud pravde je samo rekao da se treba nešto poduzeti u rujnu. Dakle, je komisija isto tako mogla i odbiti to pitanje a sada ćemo čuti želi li komisija napraviti takav zahtjev. E, neobično je da mi osjećaj kaže da ona to neće učiniti i da će i ovaj krompir što se tiče e, dakle, vrste 1507 smatrati izvrsnim. Sad imamo niz izjava od strane agencije EFSE, većina njih e, su jako loša, kao i ona koje smo imali u vezi aspartama i na koje ćemo se sutra osvrnuti. Te isto tako imamo javnu raspravu općenito o dozvoli. Imamo znanstvene tvrdnje, Bart je upravo na to uputio, da je kukuruz 1507 nešto što sa sobom vuče dosta veliki znanstveni riziko. Niz točaka pokazuje da ovakav krompir, e, genetski modificiran, može biti smrtan za leptire za leptire i ostale kukce koji oprašuju. Što se događa ako e, dolazi do smrti tih kukaca? Onda nemamo više oprašivanja i to ja mislim da je svima jasno kakve su te posljedice. I mislim da se slažem sa Bartom da moramo sada vidjeti kako ćemo se postaviti što se tiče ovog pitanja nakon odluke Europskog suda i komisija mora uzeti u obzir da je najmanje šest država članica dosta skeptično što se tiče ovog pitanja, već vjerojatno će im se pridružiti i druge. Isto tako znamo da među nema drugih dozvola za stavljanje ovakvih e, proizvoda u opticaj i zašto si komisija mora sada opet baviti jednim dosta kontroverznim pitanjem za kojih će možda dobiti packe. Mislim da je ova rezolucija vrlo dobra i da trebamo naći određenu poruku i prenijeti signal ne samo građanima, već i državama članicama. Hvala vam, Korin Lepaž, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja se pridružujem onome što je upravo rekla naša kolegica, naš kolega u potpunosti podržavam i ovo što su rekli Bart i Dagmar. Postoji niz razloga zbog kojih bismo trebali izglasati ovu rezoluciju i time odbaciti ovaj zahtjev. Neki možda imaju drugačije mišljenje, podsjećam vas, dakle, ne možemo biti možemo samo reći da smo protiv, ne možemo ništa učiniti više, ali možemo reći da je to ono što Europski parlament misli o ovom pitanju. Kada pogledamo sve ove razloge zbog kojih bismo se trebali tome spostaviti, evo upravo smo to spomenuli, postoje dokazi dakle, da ima utjecaj na prirodu, to se vidi isto tako iz mišljenja EFSE. EFSA nije napravila dodatne procjene da bi vidjela kako industrija misli riješiti taj problem. Sada se nalazimo u trenutku da smo tražili pojačanu procjenu što se tiče genetski modificiranih organizama i načina primjene, tu procenu još uvijek nemamo, izglasali smo prije dvije godine na temelju prijedloga komisije sa velikom veličinom u Europskom parlamentu dosije koji je sada već godinu i pol dana u vijeću sve je tako da zapravo ne postoji nikakav razlog zašto bismo mi dali naš pristanak. Što se tiče argument da je Europski sud pravde sankcionirao Europsku komisiju, zapravo su oni sankcionirali činjenicu da, da su se željeli izjasniti. Sudska odluka bi mogla biti odluka kojem se odbacuje ovo pitanje, ne samo kojem se ono podupire. I ja mislim da tako bismo trebali interpretirati ovu presudu zato što odluka u petak što se tiče krompira Amflora, oko kojeg smo se mnogi složili i bili smo protiv toga i, i nismo imali razumijevanja za ovakvu odluku, podsjeća da je dozvola koja je izdana ilegalno baš i zbog toga što se nisu sve države članice ponovno konzultirale o tom pitanju. A sada u međuvremenu imamo nove studije i mislim da države članice nakon toga nisu bile ponovno konzultirane. Posljedično se vidi da imamo dosta onih među nama koji su protiv toga, protiv te dozvole u okviru postupka komitologije. Hvala Kodin Lepaž. Kolega Bank je sljedeći govornik.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 su genetski modificirane biljke te njihov utjecaj na ljudsko zdravlje u proteklih godina bili pobliže istraženi i mi sada moramo izraziti naše mišljenje o tim biljkama i moramo preispitati isto tako naše mišljenje. Naša situacija je dosta posebna zato što u našem ustavu u Mađarskoj stoji da je sadnja genetski modificiranih organizma u Mađarskoj zabranjena i zbog toga nas isto tako zanima da naši, naše susjedne države imaju slične odredbe. Zbog toga je za nas važno da Europski parlament može odaslati jasnu poruku i da ne damo zeleno svjetlo komisiji što se ovoga tiče. Europska komisija je u ostalom počinila i pogrešku u postupku kada su dali dozvolu amflora krumpiru. I ako postupimo pažljivo, onda isto tako možemo pripaziti da će ovo za nas dati još jedan dodatan prijedlog ako se ne potiču takve biljke državama članicama. Hvala vam gospodin Banki, gospođa Göring. Thank you. Hvala. To mi se obično događa u raspravama. E, ne slažem se sa većinom i smatram da bismo sve naše odluke trebali donositi na temelju dokaza. I to na temelju, na temelju znanstvenih dokaza koje dobivamo preko naših agencija i koje jako puno plaćamo da vrše procjene u naše ime. i ne bismo smjeli zbog ideoloških ili emotivnih reakcija jednostavno odbaciti te dokaze. A to je upravo ono što se ovdje događa. Proces procjene Europske unije za genetski modificirane usjeve je uglavnom najstroži, smatra se najstrožijim na svijetu. A opet imamo zemlje članice koje govore da bi bilo dobro odbiti ovu ovaj prijedlog. Pitanje oko kukuruza Monsanta očito nije problem samo po sebi, ne analizira se dakle zasebno i čuli smo svakakve primjedbe o genetski modificiranim organizmima. Isto vrijedi i za krumpir amflora, no kakve to veze zapravo ima? No ono što sada pred nama je zahtjev da odbacimo, da odbijemo i da definiramo, to jest ja smatram da bismo trebali dati stroge, objektivne znanstvene razloge za to odbacivanje, a ja nisam čula takve razloge jer ih nema. E, čuli smo mišljenje EFSE, to je mišljenje već dugo, javno, da istina je, često ih kritiziramo što kasne s odlukama, a kasne se s odlukama zato što komisija zaglavljuje, zaglavi između parlamenta te EFSA koja se strogo drži e, znanosti i jednostavno ne može podržati stav parlamenta. Tako da na taj način nećemo e, doći nikamo. To vjerujem da većini odgovara u ovoj prostoriji. Meni ne odgovara zato što mislim E, da na taj način ne stvaramo ništa e, konkretno, ništa što nam donosi kompetitivnu prednost, radimo upravo nešto suprotno. Izazova za poljoprivredni uzgoj i za proizvodnju e, te učinkovitost Izazovi su takvi da ne možemo ignorirati na tehnološki napredak u tom području. I ja sam očito manjina u ovom odboru, ali još uvijek mislim da je važno čuti glas te manjine. I učinit ću sve što mogu da se to ipak ne odbije. Jer smatram da doista za to nema temelja. I ako želite biti odbor, vjerodostojan odbor, ne možete se ponašati ovako selektivno i donositi odluke, pozitivne odluke samo kad vam odgovaraju. Hvala lijepo, gospođo Gerling. Nikad vas još nisam čuo da tako govorite u prilog EPSI i vidim da ovdje u odboru otvarate put, stvarno ste počeli u prilog EPSI. A sada je komisija na redu, pa je danas posjet direktor Sanko. Oui, merci, monsieur le président. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Kao prvo želim reći nešto o krumpiru Amflora. Istina je da ova odluka Europskog suda u petak je stvorila veliki šok u komisiji zato što nismo očekivali takvu sankciju. No, kada smo analizirali razloge zbog kojeg je Europski sud donio ovakvu odluku, mislim da je važno da imamo na umu da postoji razlika sa ovim proizvodom i sa kukuruzom 1507. Što se tiče krompira, Europski sud pravde nas je osudio zato što nakon što smo predali vijeću odluku o Amflor grupiru, vijeće nije odmah u svoju odluku kako bi se dala dozvola toj kulturi, a u međuvremenu je agencija EFSA objavila jedno drugo znanstveno mišljenje sa dva isto tako manjinska stajališta koje smo mi uzeli u obzir jer smo u krajnjoj odluci isto tako uveli uvodne odredbe kako bismo se osvrnuli na tu odluku, na to mišljenje EFSE. No, sud je smatrao da se moramo vratiti u stalni odbor, dakle vratiti se na sam početak postupka. I zbog toga je Europski sud pravde nas osudio. Što se tiče kukuruza 1507, tu je situacija malo drugačija. I to zato što, htio bih vas posjetiti da smo 2001. imali prvu molbu, zatim smo imali šest pozitivnih mišljenja agencije EFSA. Isto tako je komisija dva puta bila osuđena zbog Europskog suda pravde. Zadnji put 26. E, rujna 2013. i Europski sud pravde nas se osudio zato što nismo predali tekst vijeću. Dakle, ne radi se o novom mišljenju EFSA ili nečem drugom. Europski sud nas je usudio zato što smo unutač glasovanju unutar stalnog odbora 2009. godine gdje smo dobili kvalificiranu većinu. Komisija nije predala nakon toga tekst u vijeću kao što to nalaže sam postupak. Dakle, Što se tiče tog teksta 2009. godine, nakon toga je EFSA još iznjela dva mišljenja o kukuruzu 1507 i to dva nova mišljenja koja su uzimala u obzir prijašnja mišljenja, dakle njih je bilo sveukupno četiri. Istina je da smo u okviru mirenja pokušali izdati dozvolu za to, a istodobno imati na umu sva mišljenja EFSE. No, nije bilo nastavka. Ali sad nakon ove odluke Europskog suda pravde u vijeću 2013. pionir nam je potvrdio da će izraditi plan upravljanja, uzevši u obzir isto tako i ova nedavna mišljenja EFSE. Kao što je to u našem prijedlogu koji smo prenijeli vijeću, o tome će se sada raspraviti s državama članicama. Još jedna točka koja je bila kontroverzna, koju, koju niste spominjali ovdje, to je otpornost jednom određenom pesticidu koji je bio sastavan dio u izvornom zahtjevu od strane pionira, no taj herbicid nije trenutno dopušten za upotrebu nad kukuruzom i stoga ako ova vrsta kukuruza dobiva dozvolu za sadnju u EU, taj herbicid neće se koristiti za tu vrstu kukuruza. Ako bi neko e, koristio glukozinat, taj herbocid za te kulture, onda bi se ta osoba izlagala riziku od sankcija. Što se tiče vašeg prijedloga rezolucije, tu spominjete također i mogućnost da se treba uzeti u obzir dugoročne posljedice genetski modificiranih organizama i njihov utjecaj na, na primjer, ove leptire nametnike. Mjere koje smo dodali u prijedlogu odluke koji je trenutno u vijeću također želi što više ograničiti utjecaj na te nametnike koji nisu sam, e, sam cilj zaštite ovak, ovog genetski modificiranog kukuruza. Dakle, imamo jednu uvodnu odredbu gdje kažemo da smo uzeli u obzir sve zaštitne mjere što se tiče zaštite kukaca koji nisu sam koji, od kojih se takva, ta kultura ne želi zapravo štititi. I također smatramo da smo uzeli u obzir problem koji se tiče peludi. Na kraju krajeva želim spomenuti još određene elemente u ovom prijedlogu rezolucije se kaže da je komisija prekršila nadležnosti koju joj je dao osnovni zakonodavni dokument. Komisija je predala 8. studenog vijeću ovaj prijedlog što se tiče izdavanja dozvole kukuruzi 1507. Želim to ponovno spomenuti zato što je to nam Europski sud naredio i vjerojatno je da će poduzeće također tražiti nadoknadu e, štete zbog toga što to nismo napravili ranije, dakle zbog toga što su oni izgubili dvije, tri godine e, i nisu mogli za to vrijeme saditi taj proizvod, dakle od 2009. do danas. Te smo striktno slijedili nakon sudske procjene i političke procjene, jer je kolegi u cijelosti bio taj koji je dao dozvolu da se taj prijedlog proslijedi vijeću. Stoga smatramo da se nalazimo unutar naših ovlasti. A države članice, kao što znate, imaju tri mjeseca da se izjasne. Grčko predsjedništvo, kao što znate, nije htjelo upisati ovo pitanje na dnevni red različitih vijeća. 13. prosinca je, se održava i se održalo isto tako jedno vijeće poljoprivredno. Grčko predsjedništvo to nije htjelo staviti kao temu na dnevni red. Litavsko predsjedništvo trenutno razmišlja o tome. U svakom slučaju vijeće bi trebalo izdati jedno mišljenje do 7. veljače sukladno zakonu što se tiče pravne strane, dakle ne govorim ovdje o vašem prijedlogu rezoluciji koji ima političke posljedice, kao što je to rekla gospođa Corinne Lepaž, pravno gledajući ako vijeće ne da svoje mišljenje uz obrnutu kvalificiranu većinu, vijeće bi trebalo dati dopuštenje ovoj vrsti kompira pod linijom 1507. Dakle, evo gospodine predsjedavatelju, informacije koje sam vam ja mogu dati o ovom pitanju. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine Pudli, mislim da uopće nismo mogli bolje zamisliti tajming, odnosno vremenski raspored našeg današnjeg zasjedanja i datum kad smo ga zazvali, kad smo ga sazvali s obzirom na datum donošenja presude suda u Luksemburgu. Tako da imamo prilike govoriti o tom, komentirati to i glasati napokon na vrijeme o tom. Imamo li još javljenja za riječ? Nemamo. Sutra ćemo u našem odboru za okoliš glasati o to o tome, a na plenarnoj sjednici ćemo u siječnju o tom glasati. Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama na diskusiji, kao i komisija. Sada nastavlja e, Jota Haug kolegica Haug. Naime, riječ je o razrješnici za proračun 2012. Naša stalna izvjestiteljica Jota Haug počinje s tim. Hvala lijepo. Neću biti duga jer uvijek je zapravo isto, manje više isto što tu mogu pričati i govoriti pred vama. Dakle, još jedan puta moramo zamisliti, predočici, okoliš, sigurnost namirnica, zaštita klime, zaštita javnog zdravlja. Sve to skupa sve to skupa što mi radimo zajedno sa svim agencijama koje spadaju u naše područje, to je 0,8% našeg ukupnog europskog proračuna. To molim nemojte zaboraviti, još vas jedanput na to moram podsjetiti. A istodobno vas moram podsjetiti na još nešto, a vidim da su kolege sve jako, jako zainteresirane, ali stvarno je to tako možda ona, ban, ona klupa tamo straga. Tamo vjerojatno nema nikog ovog trenutka iz e, revizorskog suda naše revizije. Međutim, i prošle godine mi je to išlo na živce već i stalno dalje i danas, danas mi ide na živce. I nadam se da će se komisija napokon usprotiviti to što nam naša revizija evropska jednostavno nas pomete sve na hrpu i jednostavno nas utrpa sve skupa u isto političko polje koje se onda zove razvoj ruralnog prostora, okoliš, ribarstvo i zdravlje. I oni nas u, ta, tu ladecu potrpaju i to u cijelo kompletna politička područja se onda 7,9% 7,9% stop greške koja se tome pripisuje. Ali onda reviziju pitamo pa što je s tim? Pa čak ni okoliš, ni zdravstvo ne možete u to strpati. Tamo ima puno više grešaka. I kad to sve skupa pogledate i pogledate tu mogućnost oscilacije grešanja, grešaka se u ruralnom prostoru, razvoju ruralnih prostora i ribarstvo uglavnom događaju, a ne baš kod nas a mislim ukratko smatram da je to jednostavno jedno dovođenje u zablodu. Svi misle da je revizorski sud, da je revizija naša evropska apsolutno kompetentna, da je neutralna i da je institucija koja potpuno nepristrano i objektivno sve vrlo stručno promatra. Ali kad vidite ove rezultate onda to nije baš tako 7,9% samo odlaze na razvoj ruralnih prostora i na ribarstvenu politiku i odatle potiče. I sad kad pogledate još uz to prateće novce, iznose o kojima je ukupno riječ, ribarstven i ruralni prostor imaju 13,75 milijardi eura u godini 2012. je to stajalo. Dakle, 13,75 milijardi moram ponoviti, eura su bile njihovi rashodi, njihovi izdaci. A mi sa našim životnim, zdravstvenim programom, svim, i smo ukupno Evo ja, ja, evo ja ne mogu ni govoriti, počinjem mucat. Mi smo ukupno 427 milijardi, ukupno za sve. 427 milijuna, milijuna eura, ne milijardi, milijuna izdali. Niti pola milijarde, molim. Dakle, meni je to strašno kad se te stvari napuhaju, a mi se moramo s tim stalno suočavati i raščišćavati. Tih 7,9 to je jedna grozna brojka. I mislim da komisija to ne treba zastupati, ne treba to amenovati, upravo suprotno treba učiniti. Mi smo vidjeli kako to ide kod klime, kod okoliša i kod zdravstva, vidimo da sve ide dobro, da su naše izvedba je odlična, performanca proračunskih stavki i predviđenih novaca zato je bila sjajna meni je sad važno, neću detalje, kaza da je sve bilo dobro i da sve ide dobro i što se tiče agencija sve ide dobro. Ima nekih sitnica zbog kojih možemo tu malo nešto napomenuti, opomenuti jer od nečeg se izvješće mora sastojati. Ali što da vam, što ja tu mogu još uopće navesti? Onih malobrojnih nekoliko mojih e, stavaka koje sam o pojedinim agencijama napisala, sve to je jedna vrlo blaga opomena a moram doduše revizorskom sudu isto tako priznati i odat mu priznanje zato što je tražio razrešnicu za sve agencije koje su radile pod okriljem Evropske unije. I mislim, dobro, u redu, kad kad tu imamo i malo komičnih stvari kao kod Eke koja je imala svoj inventar, morala je praviti zapravo inventuru svog početnog fundusa, onda smo odjedan put su vidjeli da je među materijalnim sredstvima nedostaju laptopi, a ti je otprilike 5000 eura vrijednosti. Pa sada evo kažem, ako je u svim dijelovima institucije riječ o eventualno 5000 eura, mislim da je u godinu dana, što eventualno ne mogu negdje opravdati, onda mislim da možemo svi biti mirni, sretni i zadovoljni, mirno ići na svoje božićne blagdane. Hvala Juta hauk a sada prelazimo na druge izvjestitelje u sjeni. Kolega Jose Manuel Fernandez, izvolite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar Hvala vam. Najprije bih htio čestitati Juti Haug na njezinom radu te naglasiti da je doista riječ o odličnom izvještaju. U principu se slažem sa svime što je navela u izvještaju. Ako pogledate proračune koji su namijenjeni za agencije, trebali bismo razmisliti o redefiniranju njihovih uloga. Zato što kad razmislite e, o tome da su resursi koji su dostupni agencijama sve manji, te o njihovim ulogama, morali bismo si postaviti pitanja što mi zapravo očekujemo od agencija i tek onda im dati resurse koji su im potrebni za takav posao. Bilo bi korisno u izvještaju da čujemo stopu izvršenja proračuna za svaku agenciju zasebno. Na taj način bismo vidjeli do koje mjere zapravo proračun izvršen i to za svaku agenciju posebno. I to je prijedlog kojeg dajem izvjestiteljici. Izvještaj bi trebao specificirati stopu izvršenja proračuna za svaku agenciju zasebno. Na taj način bismo dobili i širu sliku o ostvarenom radu. Neke agencije dostižu i stopu za gotovo 100%. I to nam govori da novac kojim se daje da je pomalo i nedostatan. Hvala lijepo. A sada Ana Rospah kao sljedeća. Mm, dobar dan. naš naš klub zastupnika smatra da svaki pojedini euro koji se izdaje direktan novac poreznih obveznika. I stoga je jako važno da sredstva Europske unije budu na taj način trošena da se poštuju sva pravila pritom, a svi obračuni na kraju i svi konačni izvještaj financijski moraju biti pod strogim nadzorom. Što <clears throat> sve odluke o razrješnici se moraju e, temeljiti na smjernicama OECD-a i njihovog načina poslovanja. Na taj način ćemo e, zagarantirati da se poštuju međunarodno priznate načela financijskog knjigovodstva, a kad se to ne bi činilo i ako se to ne čini, onda se naravno ne može dati razrješnica U ovom domu ćemo razrješnicu dati čak i ako neke stvari nisu baš 100% u redu i to je nama jako žao u našem klubu zastupnika. Mi smatramo da se za pojedina područja europskog proračuna razrešnica daje tek onda ako je knjigovodstvo, knjigovodstveni nadzor i revizija utvrdila da se cijela kupna Evropska unija, kompletan proračun može zapravo njemu dati razrešnica i amenovati, pa se onda i na ovaj dio prelazi. Bez obzira na to koliko se ko trudio. Ja znam da se je jako dobro potaknuti neke novitete i postaviti zahtjeve i tražiti izmjene. Hvala lijepo, s time smo došli do kraja popisa govornika i riječ dajemo komisiji. Da? E, nema nikog od komisije. Euh, Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala gospođi Haug na njenom izvješću što se tiče općeg europskog proračuna te dijela koje se tiče okoliša. Nešto samo što se tiče revizorskog suda. Revizorski sud, ne želim ga braniti, ali oni izrađuju naslove svojih izvješća prema višegodišnjem financijskom okviru gdje nažalost se nalazimo zajedno sa poljoprivredom i imamo dakle ovo neugodno iznenađenje da o svakom izvješću čitamo novinama da ruralni razvoj i okoliš imaju vrlo visoku stopu pogreške, iako kada se pogleda detaljno samo oniliko detalja koje sud navodi u svom izvješću se može vidjeti da je velika razlika stope greške između poljoprivrede i okoliša. Što se tiče izvršenja, kao što rekla gospođa Haug, izvršna stopa je dobra za okoliš, malo manje dobra za klimu, to je tek nova aktivnost gdje imamo čitavo područje razmjene e, emisija, prava na izdavanje emisija i tu imamo neka, neke poteškoće kako bismo našli ugovaratelje koji poznaju to područje, koji su sučni na tom području i koji prema tome mogaju izraditi ono što ih opća uprava za okoliš pita. Evo to je ono što komisija može reći o ovom pitanju. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. A sada ponovno. Hvala lijepo. Ono što je Jose Manuel rekao da bi mi trebali još jedan puta pregledati koliko je postotaka našeg našeg ukupnog proračuna potrošeno po pojedinoj agenciji. To bi možemo napraviti jer to je vrlo jednostavno matematički zadatak. Ono što je kad tražila Ana Rosbach, to je već malo teže. Malo teže postići jer ja kao parlament ne mogu obvezati agencije da postupaju prema OECD-ovim načelima i da tako vode financijske knjige svoje i da tako rade svoje financijske izvještaje konačne. Jer mislim mi zajedno sa vijećem smo napravili nekakav temeljni okvir i dali im temelje na kojima će raditi. E sad, oni su obvezni prema zakonskim temeljima samo poštivati zakon o proračunu naše, odnosno uredbu o proračunu naše, naše, našu Evropske unije. A sve ostalo nije za njih obvezan niti ih mi možemo na to obvezati. Što se tiče same transparentnosti cijele priče, to možda nije navedeno izravno u našem zakonskom tekstu, ali se podrazumijeva, implicite se podrazumijeva i za pojedine znanstvene odbore sa svih agencija kao i za svaku agenciju za sebe. Mislim da su tu agencije u međuvremenu sve skupa i bitno napredovale, jer sve što agencije u vlastitoj ruci drže, o čemu same odlučuju i gdje je riječ o njihovim znanstvenim odborima, to sve funkcionira sjajno, mi ne možemo se o na to uopće žaliti. Ono na što se kad kad možemo žaliti je ponašanje komisije, tu i tamo u nekim situacijama, nekim trenucima, ali to je jedna posve druga priča, prema tome o toj priči moramo raspravljati izvan ovog okvira koji se zove davanje razrešnice. Hvala. To je bila jedna važna napomena, jer kao što znate kad smo već kod agencija kakvih tu imamo problema. A isto tako znamo da su agencije, kao što je svima poznato, neovisne. Dobro, mi imamo rok za naše zahtjeve za amandmane. Do 18.12. rok je u 10 sati. 23. siječnja ćemo raspravljati o našem proračunu. I u proračunskom odboru ćemo 18. veljače voditi raspravu, a glasanje će biti onda na 17. 18, ožujka. Time smo sada riješili se dnevnih, točaka dnevnog reda 5 do 10 i prelazimo na, izvješ, na točku 11, izvješće naše kolege Koha. Hvala. Neki od stranih e, životinja ili biljaka su dovedeni dakle iz stranih zemalja i na taj način su stvorili jako e, ozbiljne gospodarske posljedice, a i posljedice po okoliše. E, neke se biljke donose zbog medicinske, u medicinske svrhe i to dakle vrijedi gotovo 12 milijardi eura godine. Um, te se situacije događaju u svim zemljama članicama, no konkretne mjere još uvijek nisu poduzete. Te na kraju eh, dobili smo zakonodavni prijedlog koji se bavi eh, o zaštiti vrsta divlje faune i flore te uređenje trgovine tim uh, biljkama i životinjama i e, to je zapravo prvi zakonodavni prijedlog koji se bavi tim gubitkom raznolikosti. Želimo ublažiti e, neželjene posljedice e, time što ćemo dakle spriječiti unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta. Komisija također naglašava potrebu da se uspostavi brzi sustav informiranja i uzbune te e, da se poboljša razmjena informacija među zemljama članicama. I mislim da je to jedna od ključnih mjera u borbi protiv e, unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Komisija je pokazala da postoji jako puno e, rada iza toga i ja bih htio pohvaliti kreativni pristup koji je komisija pokazala do sada. Komisija daje dobar prijedlog i slažem se s komisijom da se mora temeljiti na E, prevenciji, e, koordinaciji, te u samo nekim slučajevima mislim da bi bilo dobro e, ipak malo ojačati prijedlog koji je dala komisija. Ključni dio cijelog prijedloga je popis vrsta. Nedovna rasprava bi se zapravo trebala najviše koncentrirati na kriterije koji su korišteni prilikom pripreme tog popisa. I još sam se koncentrirao na nekoliko aspekata popis invazivnih e, vrsta bi se trebala definirati provedbenim aktima i dakle trebali bi biti uvedene posebne vrste koje su vrlo rijetke te pojedine invazivne strane vrste koje su dakle značajne za Europsku uniju. Te treće, E, dakle je popis od tih 50 e, vrsta. Ja sam podnio nekoliko e, amandmana i to je sljedeće. Predlažem da se ukloni prag od 50 stranih vrsta. Razlog tomu je opisan u procjeni učinka koje je organizirala i provela komisija. I komisija sama kaže da je nemoguće unaprijed znati E, koliko će, s koliko će se vrsta trebati baviti i koliko će vrsta biti uključeno u listu invazivnih stranih vrsta. Dakle, to je moj glavni argument. Predlažem da se uspostavi popis invazivne strane vrste kroz e, delegirane akte, a ne provedbenim aktom. Naravno, možemo razgovarati o ravnoteži između operativnog donošenja odluka i demokratskog donošenja odluka. No, svo moje osobno iskustvo pokazuje da ne možemo ostvariti rezultate u borbi protiv širenja invazivnih stranih vrsta, a, zato što postoji problem i postoji dobro utemeljen razlog da se tim problemom bavimo. Vrste koje su e, na popisu, dakle, e, suočavaju se s ograničenjima kad se govori o unošenju u Europsku uniju i mislim da bi e, smo to trebali definirati zbog toga i zbog političke važnosti. Čitav niz amandmana se odnosi i na invazivne strane vrste koje su zapravo koje su zapravo žive i rastu na jednom području u Europskoj uniji i tu se odnose dakle na različite vrste i to su vrste koje e, imaju stanište u jednom e, određenom području Europske unije i to zapravo treba biti mm, to treba biti uključeno u opseg tih prijedloga i ne bi smjele biti isključene. Isto tako dajem nekoliko prijedloga za nadležnost zemalja članica kako bi zemlje članice mogle uspostaviti stroge mjere i moram dopustiti zemljama članicama koje su već aktivne u tom području da zadrže te mjere i čak da uspostave mjere koje su strože od onih koje predlaže komisija. Osim toga, važno je uključiti i iznimke kako bismo osigurali potpunu sukladnost zemalja članica, kako bismo im omogućili da e, identificiraju prioritete te da budu fleksibilni u provedbi mjera. No, nemojte se zavarati, cilj ovih amandmana je jačanje učinka prijedloga komisije u praksi, a ne ublažavanje tog istog prijedloga. Isto tako želim da se unaprijedi e, sustav e, razmjene informacija, to je također predložila komisija, mislim da to je jako važan dio ovog prijedloga. Jako je važno uključiti javnost, to je ključno za ostvarivanje stvarnih napretka u borbi protiv stranih invazivnih vrsta i sada jedino pitanje koje ostaje je koja je razina prihvat primjerenija, je li to razina Europske unije ili razina država članica. Vidjet ćemo, e, imat ćemo raspravu u sljedećim danima i sljedećim tjednima. Osim toga, odlučio sam predložiti da se uspostavi e, znanstveni e, forum i cilj tog prijedloga, to je područje primjene, su dakle invazivne strane vrste i e, širenje tih vrsta se razlikuje od širenja sisavaca ili drugih vrsta. I u tu je situacija potpuno različita. Moramo slušati mišljenje znanstvenika. dvije stvari koje nisam spomenuo u izvještaju i nadam se da ćemo to učiniti na sljedećim sastancima sa izvjestiteljima iz Sjene, a to je pitanje financiranja mjera. To je vrlo ozbiljno pitanje, a prijedlog komisije nije baš pretjerano konkretan. No nisam predložio nikakve promjene jer vjerujem da ćemo imati raspravu o tome. i to je isto kao i pitanje dobrobiti životinja. Dakle, taj aspekt je uključen, no mora biti ojačan. I to smo, o tome smo razgovarali na posljednjem sastanku izvjestitelja u Sjeni i nastavit ćemo raspravljati o tome. Imat ćemo dva sastanka izvjestitelja u Sjenu, Sjeni. Htio bih zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na vrlo dobrim komentarima na ovaj izvještaj. Mislim da je naša suradnja jako dobra i zahvalan sam e, svim mm, kolegama s kojima sam radio na ovom dosjeu jer za mene je to osobno vrlo važno. Ja sam, ja sam 20 godina radio u svojoj zemlji upravo na tim pitanjima. Tako bih sada htio ispričati se svim partnerima u, e, u pregovorima kada, ako sam u nekim slučajevima bio možda malo prepraktičan. No vjerujem da ćemo jako dobro surađivati u sljedećim e, tjednima. Hvala lijepo. Renate Zomer. Sad, to je dobro. Renate Zomer će danas, nju će za kolega Zeber zastupati. Hvala lijepo. Renate se dala ispričat jer je imala drugi neodgodivi termin i jednostavno nije mogla ništa učiniti. Pa ja bih onda u njeno ime i u naše ime se htio zahvaliti kolegi Pocu na njegovom na sjajnoj suradnji koju smo imali za vrijeme rada na ovom dosjeu. Mi zapravo nismo imali nekih posebnih problema s njegovim prijedlozima i mogli smo ga uglavnom u svemu poduprijeti, pogotovo što se tiče koncentracije na prevencijske mjere na koje se zaista želimo usredočiti i to cilj, cilj, glavni cilj je zaštita biodiverziteta i to je sasvim sigurno jedno od prioritetnih područja koje je za nas potpuno u središtu pažnje. I zatim, koncentracija na usredotočavanje na neke određene invazivne vrste i to naravno ovisno o kojoj smo regiji, jer neke su vrste vrlo invazivne u nekim dijelovima Unije, a u nekim drugima nisu. I mislim da i to možemo apsolutno poduprijeti. Generalno gledano imamo jednu jako dobru koordinaciju na području čitave Evropske unije kako bi povećali i pojačali učinkovitost naših mjera planiranih i poduzetih. A inače invazivne, znate to je vrlo teško jer invazivne vrste ne zastaju na međudržavnim granicama nego prolaze kako hoće. Prema tome mi možemo jedino tako postupati da postupamo zajednički. Što se tiče javnosti, ona je dobro informirana, tu koristimo se tako najmodernija sredstva masovnih komunikacija i u tom smislu je i koordinacija naša bila dobra i puno hvala na tome. Jedino gdje mislim da trebamo diskutirati još je uvrštavanje biljaka koje su genetički modificirane, genetički izmijenjene. Ne znam da li se to baš uklapa u ovaj dosije, jer kao što sam rekao u našoj radnoj skupini imamo još potrebe za raspravom s nekim točkama, pa ćemo još i provjeriti ne bismo li trebali u ovom prijedlogu se koncentrirati doista samo na invazivne vrste, a ova genetička genetički modificirane organizme bi možda u jednom drugom dosjeu regulirali i kasnije regulirali drugim pravnim aktima. Dakle, to je nešto što moramo načelno razjasniti i raščistiti među nama, ali kažem, to ćemo mi još dodatno raspraviti. Prema tome, ne bih jedno ovo uvaljavao u ovo drugo, mislim da, ne, da nije svrsishodno. Hvala lijepo. Vi ste dobro zastupali, Renato. Um, we... Ponekad kad govorimo o prirodi bioraznolikosti, zemlje članice, Europska komisija i mnogi drugi, čini se kao da se igraju, kao da se žele igrati skrivača. Već godinama čitamo rezultate znanstvenih studija o e, ogromnoj šteti koje izazivaju invazivne strane vrste. Govorimo o 12 milijardi eura štete i da u bilo kojem drugom području imate e, dokaze o šteti od 12 milijardi eura, mislim da bismo vidjeli vrlo brze reakcije. Invazivne strane vrste su e, jedna od najvećih opasnosti za naš, e, za naš gubitak bioraznolikosti. Stoga moramo odlučiti ili je to ozbiljan problem kojim ćemo se ozbiljno pozabaviti, ili ćemo reći u redu, to nije tako strašan problem, nećemo slušati znanstvenike i nećemo ništa učiniti po tom pitanju. Komisija e, je odlučila e, dakle izuzeti 3% od oko 50 vrsta. Pa to je gotovo ništa. 3% od 50 ili 100 ili 1000 invazivnih e, vrsta koje su odgovorne za štetu od 12 milijardi eura je doista malo. Ako pogledate strategiju e, bioraznolikosti Europske unije, ako pogledate e, nagoje te ciljevi e, Aicija, vidite da imamo jako puno argumenata za se ozbiljno pozabaviti tim problemom. Tako da, moje pitanje Europskoj komisiji je zašto ste nam dali ovakav slabi prijedlog? Odabrati 50 vrsta, ja to ne mogu shvatiti vrlo ozbiljno. Pokušat ćemo to e, izmijeniti i izvjestitelj je i sam rekao da želi ukinuti taj prag. Ali što mislimo e, da li zemlje članice se žele tim problemom pozabaviti ozbiljno ili je Europska komisija te već, to već uzela u obzir i zato nije slijedila znanstvene preporuke, već se odlučila za političko, politički smjer zemalja članica. Jako sam zabrinut kako će završiti ovaj dosje, jer na samom startu imamo vrlo slab prijedlog i moguće je da ćemo dobiti i negativno mišljenje pojedinih zemalja članica i zbog toga mislim da bi moglo biti teško nešto postići. Ne samo e, kad govorimo o šteti od 12 milijardi eura, već i o ogromnim gubicima e, bioraznolikosti za koju su odgovorne upravo te vrste. Potpuno se slažem s Pavelom o tome da treba ukinuti brojku 50 to je nešto protiv čega se moramo boriti. I još jedno pitanje koje bih e, htio spomenuti je e, element sigurnosti. U mojoj zemlji, u Nizozemskoj, imamo jako puno e, problema sa štakorima koji oštećuju nasipe a naravno, kao što i sami znate, oni su nam potrebni da bismo nizozemsku spasili od poplava. I imali smo, i neki kolege imaju privatno iskustva s tim e, životinjom, s tom životinjom. Isto vrijedi i za poljoprivredu, jako puno e, je problema u poljoprivredi sa invazivnim stranim vrstama i pozivam komisiju da ovaj problem shvate vrlo ozbiljno. Te da ne misle da ovdje govorimo samo o prirodi i bioraznolikosti, da nikome nije stalo i da ćemo jednostavno nastaviti igrati se e, skrivača. Jer nema smisla skrivati se pred znanstvenim dokazima. Nadam se da ćemo na kraju imati e, značajan, snažan zapravo izvještaj. Mislim da je ovo jako dobar nacrt možemo još poraditi na nekim elementima i nadam se da ćemo nakon toga imati vrlo čvrst stav u ovom domu. Hvala lijepo. A u ime kluba zastupnika zelenih, izvoli Denis Becker. Ja. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Napokon e, je došao ovaj prijedlog pred parlament i znam da nemam jako puno vremena, to jest mi svi nemamo puno vremena da dođemo, um, da pronađemo rješenje za ovaj problem koji već jako dugo postoji i koji je ozbiljna prijetnja bio raznolikosti. U flamanskom parlamentu te uh, lokalno o ovome se razgovara već jako dugo. Prisutstvo invazivnih stranih vrsta je doista sad već značajno i postalo je ozbiljan problem. No, naravno, invazivne strane vrste ne poštuju granice. I to je baš savršen primjer slučaja gdje je potrebna veća koordinacija na europskoj razini kako bismo dosegli dodanu vrijednost. Kao izvjestitelj u sjeni e, za zelene želim zahvaliti izvjestitelju na odličnoj suradnji jako smo lijepo surađivali i taj praktični pristup koji je on spomenuo mislim da je najbolji način da, da bismo na kraju i ostvarili neke značajne rezultate. I svakako pozdravljam prijedloge izvjestitelja. I smatram također da moramo ukinuti taj prag od 50 e, vrsta. Nema smisla to i teško je zapravo to opravdati. Isto tako, mm, članak 19 i rok od 5 godina za eh, analizu popisa, mislim da bi se i to trebalo promijeniti. Nadam se da će predstavnik komisije nam malo više reći koji je dakle pravna osnova za ovaj prijedlog. Nadalje, naravno, smatram da svakako moramo uključiti i znanstvenike. Prijedlozi su naj, koji su najteži su u amandmanima 4 i 24 i koji se odnose na sustave nacionalnih uh, delegiranja nacionalnih ovlasti i to otvara vrata ad hoc djelovanju što mislim da bi moglo naškoditi europskom pristupu. Te na kraju još tri točke za koje bismo mogli podnijeti amandmane. Prvo je kad se bavimo tim vrstama moramo dobiti podruku javnosti, a to znači da moramo raditi na podizanju svijesti i na informiranju građana. Zatim moramo imati tijela nadležna za službenu kontrolu i to se mora biti dobro prilagođeno raspodijeli poslova po zemljama članicama. I treća stvar se mora E, u dakle kao treće moramo se baviti resursima i ljudima koje ćemo imati na raspolaganju i to nas sve čeka vrlo uskoro. Hvala, a za e, naše pučane, odnosno konzervativce rezervi Hvala vam da ovo smo dosta dugo čekali i kada se napokon dogodi to uglavnom znači da komisiji nije bilo jednostavno doći do sporazuma. I to je bilo svima jasno kad smo pročitali prijedlog. Mislim da je jako puno nas bilo vrlo razočarano zato što prijedlog nije baš ambiciozan. No, vjerujem da ćemo uz pomoć gospodina Poka i ja želim reći da je odlično raditi sa izvjestiteljem koji jako dobro razumije e, ovo područje. Stoga mislim da uz njegovu pomoć da ćemo ipak moći unaprijediti taj propis. Mislim da se um, i klubovi zastupnika, ali i zemlje članice imaju dakle vrlo slažu se da je dakle to ozbiljan problem, no imamo jako puno različitih načina za se dakle borimo protiv tog razina. Imamo dakle 12 e, zemalja članica koje koriste različite metode, četiri zemlje članice koriste različite sustave procjene i mislim da u ovom području je jako važno da svi radimo na jedan način, stoga važno naglasiti pitanje harmonizacije. I posebice kad govorimo o invazivnim životinjama. Oni, dakle, mogli bismo naći na otpor kod javnosti i stoga moramo paziti na koji način ćemo te informacije predložiti prikazati. Također podržavam izvjestitelja e, u njegovoj želji dakle, da se ukine ta granica od maksimalno 50 vrsta. E, koliko mi se čini, mislim da ni zemlje članice ne podržavaju tu brojku. Tako da mislim da bismo tu mogli vrlo brzo postići sporazum. Slažem se da, e, vrste koje su dakle specifične za jedan dio Europe, a nisu za drugi, dakle da one moraju imati posebne mjere, jer i za to područje moramo vršiti bar neki oblik kontrole. Zatim što se tiče izuzeća, e, ne smatram da ne bismo trebali imati mehanizam izuzeća, naravno da bismo trebali imati takav mehanizam, ali mislim da bismo Mislim da ako popustimo takvom mehanizmu da nećemo uspjeti ostvariti jednaku razinu provedbe u svim zemljama. Te na kraju, samo da spomenem još pitanje genetski modificiranih Dakle, o GM-u e, ne bih htjela da se taj izvještaj ublaži. E, GM organizmi imaju svoje propise i bilo bi potpuno pogrešno o tome raspravljati na ovom slučaju. I danas smo vidjeli na koji način ljudi reagiraju kad govorimo o toj temi i bilo bi e, vrlo štetno da ovaj dosje koji je jako važan, da se njega odgađa zbog toga što ćemo se koncentrirati na e, GM organizme koji zapravo imaju svoj zakonodavni e, postupak i ja ću se svakako pobrinuti da, se, da do toga ne dođe. Hvala, a sada na kraju Katika Liotard. Ja, dank Allereerst zou de rapporteur, de heer Polk, hartelijk willen bedanken. Hvala. Ja bih se htjela zahvaliti našem kolegu Pavelu Pocu na dobrom poslu i na dobroj suradnji sa svim ostalim, ne samo odboru, nego i ostalim izvjestiteljima u svijeni. Ja zapravo nemam šta dodati uz sve ono što, su, što je već kazano prije mene, ali bih htjela izričito naglasiti da se u cijelosti slažem s izvjestiteljem. Plafon se mora maknuti, 50 kao gornja granica jednostavno premalo. 1200 do 1800 invazivnih vrsta kada je riječ o njima, onda ne možemo maksimum, odnosno gornju granicu odrediti kod 50, ako je riječ od 1200 do 1800 ukupno opasnih invazivnih vrsta. Prema tome moramo isto preventivno postupati kada je taj popis u pitanju ne, nije samo plan istrebljivanja vrsta, onda je to već prekasno. Mi se moramo pobrinuti da se te vrste uopće ne unesu na područje Evropske unije, samo tako možemo zaštititi svoju e, biološku raznolikost. I isto tako možemo, a to je druga točka ovog što želim kazati, možemo ispriječiti patnju životinja jako mi je žao da Europska komisija ništa ne govori o patnji života kada govorimo o izbjegavanju prodora i spriječavanju prodora invazivnih vrsta u različite regije, onda ne smijemo zaboraviti da postoje već čitav niz takvih životinja koje su već ušle u Uniju i tu se zapravo i one stradavaju i sad ih treba istrijebiti, a kako? Većina ljudi misli da im se može jednostavno zavrnuti šija i po kratkom postupku ih se eliminirati, ali mislim da to baš ne bi tako trebalo i moglo ići. Mi bi trebali izmisliti i razmisliti o nekim opcijama koje su puno prijaznije prema životinjama i bolje podnošljive i da se na jedan humaniji način eliminiraju te suvišne vrste. Osim toga, genetički modificirani organizmi, to se želi ovdje isključiti. Vidim taj prijedlog, dakle iz ovog dijela zakonskog teksta, vidim taj prijedlog kojeg je komisija dala. Kaže invazivne vrste koje su strane području na kojem su se našle i koje ugrožavaju biološku raznolikost i autohtone e, sustave, ekosustave. E sad, mi bismo vrlo lako mogli različite stvari izbaciti, potisnuti, ali i na taj način bi mogli isto ugroziti našu biološku raznolikost.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 Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ovo je jedno jako važno pitanje. Vrlo, vrlo važno, kao što smo već rekli. Postoje različite biljke koje izazivaju alergije, a zemljama članicama nekima su pravo te biljke vrlo rasprostranjene primjerice u Mađarskoj. I e sad kod ovih prijedloga je sljedeći problem. S jedne strane se utvrđuje da su štete koje nastaju e, zahvaljujući djelovanju tih e, vrsta nekakvih 12 koštaju i stoje 12 milijardi eura godišnje Europsku uniju. Primjerice u Mađarskoj su štete koje izaziva samo ambrozija kao posebni alergen otprilike 200 tisuća eura godišnje, ali to je samo jedna mala vrsta u jednoj zemlji članice a postoji puno toga. Osim toga, nemojmo zaboraviti da one države, zemlje koje su na vanjskim granicama Europske unije u težoj situaciji od drugih. Jer e, i ako donesemo jednu uredbu koja će nas obvezivati na postupanje prema tim invazivnim vrstama. Moramo se tako pogledati da će recimo zemlje koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije imati puno teže stanje od ostalih zemalja članica jer su izložene puno većem riziku i velikom većem pritisku svih tih invazivnih vrsta normalno. Ipak, mislim da bi bilo dobro da razvijemo zajedničku strategiju, jedan, razvijemo jedan zajednički mehanizam kako kojeg bi naravno dijelom financirala i Europska unija, a unutar tog zajedničkog mehanizma bi uzeli u obzir posebnosti i posebnu poziciju svake zemlje članice i s čim se ona posebno mora boriti i nositi. To bi bilo posebno važno zato što ako na razini Evropske unije budemo zajedničku strategiju ili želimo uvesti zajedničku strategiju Evropske unije glede ponašanja prema tim vrstama invazivnim i ako zajedničku zajednički želimo postupati protiv bolesti, alergija i ostalog što recimo te biljke ili ti živi organizmi mogu sa sobom donijeti ili izazvati, mi moramo zajednički nastupiti. Međutim, to zajednički nastup ne smije se sastojati samo od onog obveznog dijela i naših obveza koje moramo preuzeti, nego mora se sastojati onog dijela gdje se nama i barem jedan dio troškova rješava i za nas neko ih plaća jer koje, naravno, zemlje članice su u različitim mjerama ugrožene i pogođene, pa prema tome treba tu i različitih mjera. Hvala lijepo, a sada ćemo dati riječ komisiji i to direktorici NVB-a National Capitala. Thank you, Chairman. And let me... Hvala vam i želim zahvaliti svim govornicima a posebice izvjestitelju gospodinu Poku e, na vrlo dobrom poslu kojeg je učinio i na komentarima na naš prijedlog. Također želim svima zahvaliti na vrlo snažnom osjećaju predanosti kojeg sam danas ovdje vidjela i čula i to u nastojanju da dođemo do sporazuma prilikom e, prvog čitanja i da završimo s ovim postupkom e, prije kraja saziva ovog parlamenta. To je sve još važnije. E, budući da je ovo stvarno problem i to problem za sve zemlje članice. E, dopustite vam da vam e, obrazložim naš prijedlog, da vam dam e, objašnjenje zašto smo neke stvari uključili u prijedlog i koje očito izazivaju kritike od strane zastupnika Europskog parlamenta. Mm, pozabavili smo se načelom subsidijarnosti. Postoji potreba da se djeluje na europskoj razini ukoliko će e, djelovanje na europskoj razini donijeti dodanu vrijednost zemljama članicama. U slučaju kada se intervencije mogu prepustiti zemljama članicama, u tome slučaju bolje da se to tako i učini, dakle da se zemljama članicama ostavi da sami djeluju. I zato smo predložili, jer komisija je dala svoj prijedlog, a onda su zakonodavci će donijeti odluku. Komisija je predložila baviti se e, samo onim vrstama koje su značajne za Europsku uniju i predložili smo 50 vrsta koje su invazivne. Naravno, već se same neke zemlje članice bave problemom nekih drugih invazivnih stranih vrsta i postoje invazivne strane vrste koje su od regionalnog značaja. Dakle, bitne su nekim zemljama članicama, ali nekima nisu. Stoga smo mi mislili da je, prvo najbitnije pozabaviti se onim vrstama koje su značajne za EU. I onda ostaviti zemljama članicama u okviru propisa o unutarnjem tržištu da idu korak dalje kao što to propisi i dopuštaju. I to za one vrste koje su značajne koje su nacionalno značajne. Da se vratim na e, još nekoliko tema koja su spomenute. Dakle, najprije o gornjoj granici. 50, broj 50, to je element koji je do sada privukao gotovo e, jednoličnu reakciju i u parlamentu i među zemljama članicama. Mislim da mogu vam to otvoreno reći. Održana je e, javna rasprava u petak u Vijeću za okoliš. I osim jedne ili dvije države, e, sve su druge zemlje članice imale e, stav baš kao i vi. Tako da to je nešto što će komisija očito morati revidirati i poslušati vaše stavove te stavove zemalja članica. Zašto smo predložili tako nizak broj kao gornju e, granicu? Mislim da je to jedan od zastupnika pitao koje je zapravo odakle ta odluka. Mi nismo e, htjeli se preopteretiti od samog početka. htjeli smo osigurati e, najprije da krenemo s radom i to da krenemo na vrlo dobar i utemeljen e, način i zato smo predložili gornju granicu. No, kao što sam već ranije spomenula, od zemalja članica i od vas danas smo čuli vaše e, komentare i zabrinutosti i e, radit ćemo zajedno ne bismo li pronašle, pronašli rješenje koje je, s, kojima će, s kojim će svi biti zadovoljni. Zatim još nekoliko riječi o GMO-ima. Riječ je o vrlo ozbiljnom pitanju E, pitanju koje brine sve zakonodavce u Europskoj uniji, a i europske građane. Svatko ima mišljenje o genetski modificiranim organizmima. I upravo zato što to je tako ozbiljno pitanje, moramo se tim pitanjem baviti horizontalno. i da tehnički zakonodavni propis ne bi bio e, dobra točka oko koje će krenuti svađa o genetski modificiranim organizmima. Ja bih savjetovala e, svojim nadređenima da se drže tog prijedloga da bi genetski modificirani e, organizmi i trebali biti uključeni u ovu uredbu. O potrebi da se uključi javnost, dionici i građane. E, citirali smo Arhušku konvenciju o osiguranju informiranja javnosti i sudjelovanja javnosti u donošenju odluka. Imamo uh, ad hoc propise u, na razini Europske unije koji dakle, transponiraju Arhušku konvenciju i smatramo da stvarno moramo učiniti sve da javnost bude potpuno uključena u rješavanju ovog problema. Što se tiče izuzeća, Imamo nekoliko zahtjeva da se time pozabavimo sa različitih e, gledišta. Predložili smo da sagledamo analizu rizika, procjenu rizika, koja će biti temelj hoće li jedna vrsta završiti na popisu ili ne. I procjena rizika bi trebala uključiti znanstvenu važnost štete činjenice da je vrsta strana u Europskoj uniji i da stvara štetu. A isto tako e, treba analizirati proporcionalnost iskorjenjivanja vrste i komercijalnih interesa koji su već potvrđeni na razini Europske unije. To je element kojeg smo jako dobro analizirali i prilikom analize kriterija za procjenu rizika, zato što u potpunosti shvaćamo da neke vrste koje su strane i invazivne, ako se drže u zatvorenim prostorima, i imaju značajan gospodarski, značajnu gospodarsku vrijednost, da u tom razlogu procjena rizika, rizika mora uzeti u obzir gospodarsku važnost. Na taj način ćemo moći balansirati oba elementa i morat ćemo sagledati zaštitu bioraznolikosti. No, nećemo moći sagledati samo bioraznolikost, a da se pritom ne bavimo održivim razvojem. I stoga da se bavimo gospodarskim e, perspektivama i perspektivama koje se odnose na e, radna mjesta. Zatim e, o specifičnim vrstama koje su dakle prisutne u jednoj zemlji, a u drugima ne, ili dakle u regionalnoj dimenziji nekih invazivnih vrsta. Već sam rekla da bismo to trebali prepustiti e, na čelu subsidijarnosti. Nadam se da nisam bila preduga. Stojimo vam na raspolaganju i vama izvjestitelju, a i svim ostalim članovima ovog odbora još ćemo raspravljati o ovoj temi i veselimo se suradnji i nastavku rada na ovom dosijeu. Hvala vam. Hvala vam. U ponedjeljku ćemo još dalje predati za sad riječ e, izvjestitelju Pavelu. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Želim prvo zahvaliti svima na njihovoj podršci. Doista vam želim došlo zahvaliti na tome. To mi je čast. Nekoliko primjedbi što se tiče ovih razloga za zabrinutost, dakle primjer genetski modificirani organizmi, čini se da je to dosta osjetljivo pitanje. To je veliko iznenađenje ja sam svjestan toga i smatram da to treba biti jedan sastavni dio naše rasprave, te iznimno cijenim to što je gospođa Zomer, koja je stručnjak za poljoprivredu, mi puno pomogla pri radu na ovim pitanju i spreman sam raspraviti isto tako i sa klubom zastupnika ECR o tome. Što se tiče zelenih izuzeća, da, ali sva ta izuzeća ne idu u svrhu oslabljenja prijedloga komisije. Morate razumjeti da po mom mišljenju 20 godina pregovora sa lokalnim vlastima da je prvi uvjet za uspješnu borbu protiv invazivnih stranih vrsta zajedništvo. I svi ovi, sva ova izuzeća koja su podnesena su zbog toga da se da se ostvari tu ta sloga sa nacionalnim zakonodavstvom država članica. To je ključno za budući uspjeh prijedloga. Što se tiče mišljenja država članica, bilo mi je veliko iznenađenje kada sam raspravljao sa mnogih država, državama članicama, sa stalnim predsjedništvima, da već postoji podrška i mislim da možemo, nadam se, postići dosta veliku razinu zajedničkog razumijevanja sa državama članicama. Zahvaljujem gospodinu Gerbrandiju na vrlo vrijednoj primjedbi o sigurnosti I mislim da to možemo isto tako na pažljiv način uključiti u prijedlog. Zadnja primjedba o onim vrstavama koje su domaće u nekim e, dijelovima Europske unije, a invazivne u drugim dijelovima. Možemo naravno raspraviti i pregovarati sa komisijom o tome, no te rasprave moraju započeti od toga kako ćemo se obhoditi sa španjolskom e, muhom, sa rododendronom, sa rakom ubojicom i sa zebrasom školjkom. Nakon što odgovorimo na ta pitanja, možemo vidjeti ima tu e, tu razlog za subsidijarnost ili je to prava, pravi problematika za Europsku uniju. Hvala vam na vašem doprinosu u okviru ove rasprave o invazivnim vrstama. I eto, to je to, gospodine predsjedavatelju. Hvala vam. Pavel Pok. Hvala na radu i na angažmanu što se ove teme tiče. Rok za podnošenje amandmana je 8. siječanj u 12 sati, 30. siječnja ćemo tu imati raspravu sa podnesenim amandmanima. U odboru za okoliš ćemo 12. i 13. E, veljače glasovati o tome, a penalna sjednica je predviđena za ožujak ili za travanj 2014. godine. Dalje nastavljamo sa točkom dnevnog reda broj 12. Kolega Zeber zastupa izvjestiteljicu gospođu Antonesku. Izvolite, gospodine Zeber. Hvala vam, dame i gospodo kolege. Moja kolegica Antonescu nije ovdje pa ju moram zastupati, no budući da ne govorim toliko dobro rumunski, onda ću pročitati njen tekst na engleskom jeziku. Ipak. The show must go on, colleagues. show mora ići dalje. So, let's, continue in English. I think it's easier. Nastavit ću na engleskom, mislim da je to jednostavnije. Oana ne može biti prisutna pa me zamolila da ju zamijenim. Ja ću počitati njen tekst na engleskom. 2010. je ona postavila usmeno pitanje što se tiče novih psihoaktivnih tvari. O tome se raspravljalo i na jednom od naših sastanaka odbora. Nakon što smo imali rizik da bi se ove psihoaktivne tvari mogle negativno negativno imati posljedice na ljudsko zdravlje, ona je odlučila se pozabaviti tim pitanjem. Nove psihoaktivne tvari, znači nove sintetičke tvari koji ako ih e, uzima čovjek, mogu dovesti do oštećenja središnjeg živčnog sustava ili drugih e, posljedica, depresije, halucinacije i drugih. U proteklih nekoliko dana države članice su identificirale sve veći broj novih psihoaktivnih tvari koje su e, isto tako proslijedili Europskom centru za droge i e, ovisnost, a izmali smo 219 novih substanci između 1997. i 2012. godine. Dakle, utrostručio se je njihov broj. 80% tih tvari su prijavljeni u više od jedne države članice. Psihoaktivna tvar koja se pojavi može se zatim odraziti u tisućama različitih varijanti i ima mnogo drugih stvari koje se mogu uz dosta niske troškove proizvesti. Konzumacija novih psihoaktivnih tvari mogu naštetiti ljudskom zdravlju i mogu dovesti do smrti, ozljede ili bolesti, a to se pojačava još time što su mnoge te psihoaktivne tvari prodavane tako da nisu etiketirane na prav način e, kad, kad se prodaju na crnom tržištu, dakle mimo tržišta droga. Imamo sustav za brzu razmjenu informacija o drogama koje se pojavljaju na tržištu, pa i što se tiče komercijalne industrijske uporabe tih tvari, kako bi se procijenio rizik tih tvari i kako bi se vidjelo jesu oni razlog za zabrinutost te kako bi ih se onda povuklo s tržišta ukoliko imamo takve rizike. Ovaj prijedlog e, se odnosi na odluku vijeća iz 2005. godine broj 387 i sada bismo htjeli donijeti novi zakonodavni prijedlog kojim, kojim bismo se mogli učinkovitije boriti sa pojavljivanjem novih psihovnih tvari. Ova odluka 2005 387 je koristan instrument, ali sigurno je potrebno ju izmijeniti i dopuniti jer uključuje i dugotajni postupak, e, nema dovoljno opcija što se tiče kontrole i kriminalnog obračuna sa tim tvarima. Prema prijedlogu komisije to su tvari koje predstavljaju direktnu opasnost zdravlju, njih treba odmah ukinuti sa tržišta čim se dovrši procjena rizika i zatim se mora, moraju donijeti razmjerne mjere sa učinko, učinkom tvari. Što se tiče tvari koje imaju nizak rizik na ljudsko zdravlje, za njih se ništa ne mijenja, no onih sa srednjim razinom štetnosti, oni će imati ograničeno stavljanje na tržište, dakle prodavat će se samo ako je to ovlašteno putem nacionalnog zakonodavstva, iako je to dopušteno, ali samo u komercijalne i industrijsku uporabu, te isto tako u svrhu istraživanja i razvoja. Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju ozbiljan rizik će biti za stalno uklonjeno tržišta, dakle i kako što se tiče potrošača i e, dakle, komercijalnih tržišta, te će ih se odobiti samo za određenu uporabu na komercijalnim e, industrijskim tržištima i za znanost. I na njih će se primjenjivati odredbe Europskog kazanog prava prema izmenjenjom okviru o nedopuštenom trgovini drogama. Prijedlog je isto tako da se uvedu neki elementi koji su povezani sa nadležnošću našeg odbora. Kroz niz amandmana ona je predložila da se osim Europske agencije za kemikalije i Europskog e, nadzornog tijela za sigurnost hrane, da se EMCDDA isto tako uključi u prikupljanje informacije i podataka o novim psihoaktivnim tvarima. Što više ona zahtjeva od komisije da uzme u obzir kontraindikacije što se tiče tih tvari kada se određuje razina štetnosti za zdravlje ili sigurnost e, ljudi i to na temelju procjena rizika koji se mora e, izraditi. U članku 5 prijedloga imamo isto tako izjavu gdje izvjestiteljica kaže da informacije koje trebaju dati nacionalne kontaktne točke i nacionalne jedinice Europola, dakle upućene EMCDDA-u i Europolu, se trebaju isto tako ticati identifikacije tvari za koji se čini da su to nove psihoaktivne tvari ili da su to mješavine. Trebamo imati isto tako obrazce njihove uporabe i e, isto tako podatke o tome imali slučaja smrtnosti e, nakon korištenja. Treba to napuniti sa drugim aktivnostima, uključujući praćenje, nadzor, ali izvjestiteljica smatri da kako bismo se borili protiv što veće uporabe novih psihoaktivnih tvari, države članice bi trebale pojačati učinkovitost programa za prevenciju upotrebe droga te trebaju podignuti svijest o posljedicama vezanih uz njihovu uporabu. Što se tiče onih tvari koje imaju nizke, nisku štetnost za zdravlje, tu moramo biti iznimno oprezni što se tiče upravo tih kategorija rizika. Kako možemo u potpunosti biti sigurni da određena tvar predstavlja nisku razinu rizika? Ona smatra da kako bismo došli do tog zaključka, procjena mora biti vrlo precizna i mora uključivati osim drugih faktora i obrazac korištenja, frekvenciju korištenja, kontraindikacije s drugim tvarima itd. itd. To je vrlo bitan aspekt koji zahtjeva našu pažnju. Kao zaključak izvjestiteljica bih htjela naglasiti da pozdravlja prijedlog uredbe na koju se dugo očekao. Fenomen novih psihoaktivnih tvari je vrlo zabrinjavajući opasan instrument. E, fenomen i toga ona smatra da tu uredbu treba još nadopuniti s aktivnostima koje će provesti države članice. Veoma se veseli suradnji s veseljem u i drugih kolega iz našeg odbora kako i sa gospodinom Protašijevićem iz kluba zastupnika Libea koji je zadužen za s tim povezan dosije. Hvala vam. Hvala vam. Jedan izvestelj u Sjeni je ovdje. To je kolega Koleos. I on može sada zauzeti cijelo ovo vrijeme za govor za u Sjeni. Το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής, διάθεσης Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Što se tiče kontrole novih psihoaktivnih tvari, tu se radi o vrlo složenoj temi. Radi se i o prevenciji i o isto tako tretmanu korisnika tih droga i stoga nam je potrebno vrlo sveobuhvatno rješenje, ali ne vjerujem da ćemo moći baš naći rješenje kojim ćemo pokriti sve slučajeve. Prije svega što se tiče kanabisa, tu imamo nove opasnosti na tržištima, na tržištima koje neće biti pod kontrolom putem ovog prijedloga. Radi se o ilegalnim tvarima, a širenje novih psihoaktivnih tvari, na primjer u Sjednjim američkim državama, tu je došlo do povećane potrošnje i to za 25%, dakle nove novog korištenja i to za razdoblje 2001-2012. Države članice koje su uvele centre za praćenje droga, u međuvremenu su utvrdili postojanje tri novih psihoaktivnih tvari koje se ne kontroliraju, ali s druge strane je situacija takva da kada govorimo o Sjedinim američkim državama, da imamo preko 300 novih psihoaktivnih tvari od kraja 70. godina do danas. Mnoge te tvari doduše nisu etiketirane kao ilegalne tvari. Moramo isto tako procijeniti koliko je velika ta opasnost, koliko je njen opseg prije nego što zapravo reagiramo. Kao prvo, o tom problemu moramo razmisliti pod svim različitim perspektivama. Moramo ga analizirati, moramo isto tako utvrditi da smo u proteklih nekoliko godina imali bolji sustav analize a uvijek se pojavljaju nove psihoaktivne tvari koje moraju spasti pod kontrolu sa našim poboljšanim sustavom kontrole. Neke od tih tvari nisu skroz nedopuštene zato što ih ne bi trebalo zabraniti jer se tu isto tako i radi o procjeni štete i štetnosti takve tvari. A tu se postavlja pitanje kako se te tvari mogu promijeniti, koristiti se u drugim mješavinama i na taj način se ponovno na taj način ponovno ispasti iz kontrole. Isto tako moramo pogledati obrazce konzumacije, to je isto tako jedan od poteškoća zato što, na primjer, kod kanabisa imamo različite obrazce korištenja. Kod tvari gdje još nije dokazan štetni, dokazan štetni uzrok ipak može biti ugroženo zdravlje. Ako zabranimo određene tvari, onda to može dovesti do toga da se pak počnu koristiti druge tvari. Dakle, potrebne su nam jasne metode što se tiče sigurnosti stanovništva, a imamo nekoliko primjera koje nam je donijela komisija. Treba nam isto tako i sustav za rano upozorenje pomoću lokalnih kontrola na terenu i posebno je bitno da se prate potrošači i obrazci potrošnje. Također moramo imati mogućnost i suradnje sa potencijalnim korisnicima. Imamo na primjer model na Novom Zelandu, tamo se također i proizvođači kontroliraju, a isto tako se nude i alternativne tvari. Postoji određena korist koja se vidi u tom modelu, pa bismo mogli neki dijelove koristiti kod nas, iako naravno to ne donosi sa sobom samo prednosti. Moramo prije svega isto tako imati naš politički stav o tim novim psihoaktivnim tvarima, moramo izvršiti procjenu hoće li donijeti dodatnu vrijednost eh, zakonodavstvu na europskoj razini. Dakle, imamo na primjer određene odredbe za kanabis, uredbu, a ta uredba je naravno posebno važna kad govorimo o novim psihoaktivnim tvarima. Moramo naći rješenje koje će biti dobro kako za vlade, tako i za građane, ali isto tako i za potrošače i korisnike tih tvari. Nove psihoaktivne tvari sa sobom donose i nove izazove što se tiče naše borbe protiv droga i stoga nam je potreban holistični pristup kako bismo ostvarili dostatnu kontrolu. Isto tako nam treba i procjena troška i uloženog kako bismo vidjeli koje su kontrolne metode najučinkovitije. Sigurnost e, građana nam pritom mora biti na prvom mjestu. Naravno i troškovi su važni, a smatram da bismo trebali surađivati sa e, Europskim centrom za prevenciju bolesti. Trebaju nam pravila koja će pomoći građanima, a ne samo dovesti do zabrane i na taj način štetiti možda i gospodarstvu. Kao krajnji govornik e, u ime komisije, izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Um, let me... Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Dopustite mi da kao prvo zahvalim izvjestiteljici gospodini Antonesku na vrlo dobrom nacrtu izvješća što se tiče novih psihoaktivnih tvari. Kao prvo mi poznavljamo činjenicu da izvjestiteljica dijeli našu zabrinutost što se tiče izazova koje te nove psihoaktivne tvari predstavljaju. Drago nam je što je se tako zabrinuta zbog toga što imamo frekventno pojavljivanje i brzo širenje tih droga na unutarnjem tržištu. To je problem s kojim se trebamo obračunati na europskoj razini jer to je europski izazov. I samo da vrlo kratko prođem kroz brojke koje ona spomenula da doista sve više novih psihoaktivnih tvari se e, pojavljuju. 73 ih je bilo prošle godine koje su države članice identificirale. Sličan broj očekujemo i ove godine i sve skupa imamo oko 300 novih psihoaktivnih tvari koje su se pojavile, a mnogi od njih su još uvijek u opticaju unutar unutarnjeg tržišta, što znači da danas postoji više novih psihoaktivnih tvari na tržištu nego nedopuštenih droga jer bilo ih je 234, dakle 234 nedopuštenih eh, droga pod konvencijom Ujedinih naroda. Vidimo dakle koja strana se povećava, a taj problem je europski jer jedinstveno tržište omogućava tim tvarima da eh, cirkuliraju slobodno i oni to i čine. Kao što je izvjestiteljica već i rekla, 80% tih tvari je prisutno u više od jedne države članice. Kao drugo, pozdravljamo činjenicu da izvjestiteljica dijeli isto tako naš stav da moramo ojačati europski odgovor tom izazovu novih psihoaktivnih tvari jer to je zapravo i cilj ovog prijedloga uredbe. Mi želimo ojačati prevenciju, razmjenu informacija država članica, procjenu rizika novih psihoaktivnih tvari te imamo niz mjera koje bismo mogli uvesti kako bismo se borili protiv ovog problema. Ovaj prijedlog uredbe ima za cilj da se pruži učinkovitiji i pametniji način borbe protiv novih psihoaktivnih tvari tako što nam omogućava da brže poduzmemo nešto i to na ranijoj fazi e, što se tiče pojave tih tvari isto tako nam omogućuje da imamo diferenciraniji odgovor već prema tome o kojoj je tvari riječ. Kratko rečeno, mi pozdravljamo činjenicu da to izvješće koje je izradila gospođa Antonesku da je konstruktivno, da ide u pravom smjeru po našem mišljenju. Na vrlo dobar način se traži mogućnost da se ojača da se ojača aspekt javnog zdravstva tog prijedloga uredbe, a istovremeno se zadržava logiku i razlozi za donošenje te uredbe kao što ju je iznijela Europska komisija. Vrlo nam je drago da je izvjestiteljica, izvestiteljica u Sijeni i ovaj odbor uključen u to da se ojača ovaj prijedlog i da se stavlja veći naglasak na taj aspekt e, zaštite javnog zdravstva, a mogu se samo složiti sa prethodnim govornikom da je zakonodavstvo vrlo bitno kada se radi o borbi protiv novih psihoaktivnih tvari, ali isto tako kao dopunu i kao način na koji se može još pratiti zakonodavstvo moramo imati i određene preventivne aktivnosti e, što se tiče isto tako tretmana, što se tiče podizanja svijesti o riziku koji donose sa sobom nove psihoaktivne tvari. Naravno mi smo isto tako posvećeni da potražimo najbolje prakse diljem svijeta i da vidimo kako možemo riješiti taj problem koji je još nov i koji se još isto tako i razvija. Hvala vam. Hvala vam. Sada smo došli na kraj rasprave o ovoj točci dnevnog reda, a budući da zamjenik izvestiteljice mora sada otići, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Und wir sind am Ende der Debatte. Sorry. Mi smo došli do kraja rasprave. Dalje nastavljamo sa točkom 13, a to je kolega Bogoslav Sonik, koji je naš izvjestitelj. Dakle, kolega Sonik, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. To je e, prijedlog mišljenja o prijedlogu direktive o e, kaznenim e, karakteristikama e, dijela nezakonite trgovine drogama koje se odnose na definiciju pojma droga. To je u stvari službeni naslov prav, tog pravnog akta o kojem trebamo ovdje izvještavati. Borba protiv psihoaktivnih substanci je veliki izazov, predstavlja veliki, veliki izazov u Evropskoj uniji. Nove psihoaktivne substance se sve češće sve češće stavljaju na tržište pod krinkom legalitete, odnosno kao legalne substance, legalni lijekovi. A za, građan, za zdravlje građana Evropske unije, posebno mladih, predstavljaju veliku, veliku opasnost. Mi smo proteklih godina vidjeli velike štete po zdravlje, odnosno čak i puno smrtnih slučajeva do kojih je došlo izravno zbog e, konzumiranja tih novih psihoaktivnih substanca. A s obzirom da je trgovina takvim psihoaktivnim substancama unutar šengenskog prostora i dalje postoje, dakle, a i izvan Evropske unije cvijeta, mislimo da je potreban novi zakonski okvir za Evropske unije koji će to regulirati. Mi ne smijemo zaboraviti da je tržište strahovito fleksibilno. Čim se nešto zabrani, tržište odmah prebaci i napravi novu kemijsku formulu, izradi novu psehoaktivnu substancu koja još nije zabranjena, tako da mi gotovo da ih ne stignemo su spregnuti. Međutim, mislimo da treba cijeli pravni akt snivati na karakteristikama kaznenog dijela, koji će ostati obilježja e, kaznenog dijela, A takav treba biti i okvir. Kako bi nam pružio sigurnost za zdravlje, javno zdravstvo u Europskoj uniji. Dakle, mi ćemo pojam narkotika, droga, opojnih sredstava proširiti za nove psihoaktivne tvari. Moj prijedlog je da u definiciju uđu i mješavine substance, različite mješane tvari u različitim kombinacijama, jer onda možemo mi više toga obuhvatiti, budući da oni mijenjaju formule i mijenjaju djelovanje na organizam konzumenta. A mješavine su vrlo važne jer upravo mješavinama možda nekad bez azlenih tvari postižu opasno djelovanje. Prijedlog proširenja tog okvira te okvirne odluke o obilježjima kaznenog dijela trgovine takvim sredstvima i plasiranje na tržište. Moramo dakle to poduprijeti budući da vraćam se opet na ishodišnju e, tvrdnju, to su vrlo opasne substance, te nove psihoaktivne tvari i moraju se unijeti u obilježje kaznenog dijela. Do 1.7.2014. možete do 17 sati svoje prijedloge podnijeti. Hvala, a sada gospodin Zuberis. Gospodin Kriso Gelos, gospodin Krisogelos ima riječ. Da, hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Ja se mogu samo nadovezati na ovu našu raspravu koju vodimo i moram stvarno naglasiti da je rat protiv opojnih sredstava, odnosno narkotika na tržištu stvarno doživio neuspjeh. Jer niti je došlo do pada potražnje, niti je došlo do smanjenja ponude i to je sve skupa dovelo do velikih šteta du društvu. Vidimo to na izvješću koje je 2009. komisija dala nalog da se izradi stručno izvješće o tome. Imamo sve više sintetičkih, ali i biljnih e, psihosubstanci koje uopće nisu nikakvoj kontroli podvrgnuti. Represija koja se provodi i sankcioniranje, dakle bilo koja vrsta kažnjavanja, e, samih korisnika dovelo je do još većih šteta možda, što su pokazali i najnovije međunarodne studije jer troškovi koji, koje se bave proučavanjem i studiranjem sankcioniranja samih konzumenata. Međutim, istodobno borba protiv ilegalnih droga i ilegalnih narkotika je e, doveo do deset puta većih šteta po zdravlje konzumenata i deset puta veći broj smrtnih slučajeva. Prema tome, stvarno je doživjelo neuspjeh. Problematični korisnici su posebno sve brojni, kao i proizvodnja samih opojnih sredstava koja raste, a naravno s druge strane i dobiti različitih kriminalnih organizacija koje se tim bave. Prema nekim studijama i procjenama UN-a vidimo da kod više struke e, raste broj dakle sve više raste broj više strukih ovisnosti plus porast infekcije viktorima, e, virusom AIDS-a. Imali smo do 2011. oko 300 milijuna različitih korisnika, dakle konzumenata ilegalnih droga. To je porast od 18% u odnosno na 2008. godinu kada smo imali prošlu procjenu. Mi ne možemo početi od toga da su sve, ti, svi ti ljudi zločinci. Prema tome, moramo razraditi sustav kontrole koja je manje represivan jer za sada imamo samo 80% policijskih represivnih kontrola imamo samo 20% mjera koje šalju ljude na terapiju ili nekakvu vrstu rehabilitacije kad pomislimo da je 400 milijardi eura godišnje se troši na borbu protiv ilegalnih psihoaktivnih i ostalih e, droga onda to nije dobar rezultat. U Grčkoj imamo recimo upravo jedno zabrinjavajuće upravo sve više širenja AIDS-a, odnosno SIDE i pogotovo sve većih žrtava i sve više lošeg zdravlja i teških posljedica kod siromašnog stanovništva koje se koristi recimo i biljnim sintetičkim i biljnim opojnim sredstvima koje se isto tako razvijaju, ali u tim mješavinama bivaju vrlo štetne. Trebaju nam mjere protiv različitih tvari i smjesa koje ne podlježu nikakvoj kontroli do sada. Ako zamislite 25% stanovništva Europe, to je dobrih 85 milijuna ljudi, koristi ilegalne substance onda stvarno moramo pokušati biti učinkoviti i naći pravedna, a učinkovita sredstva kako bismo tim ljudima pomogli da smanje svoju ovisnost o tim tvarima. 50 godina nakon onog što su Ujedinjeni što se događalo u Sjedinjenim američkim državama, mi moramo sada napokon svoju pouku izvlačiti. Dakle, zabrana i kontrola kroz represivne mjere nisu pomogle. Da pače, jedino što smo vidjeli je da se mafija obogatila, a da se javno zdravlje, da su građani Europske unije i čitavo društvo ugroženi. Imate sve više ovisnika koji su ovisni o novim psihoaktivnim substancima i to više struko. Zabništa ne koriste jer inače samo se oni samo potiču de facto kriminalitet i ilegalne E, ilegalno djelovanje što opet krši temeljna prava i prava potrošača. Europski parlament je izvješće Katanje usvojio 2004. godine i to je riječ je bila o zajedničkoj europskoj politici u tom izvješću Katanje. Sad se moramo apsolutno potruditi da ozbiljno provedemo tadašnje preporuke. Na globalnoj razini je trgovina drogama ogromna opasnost. Nastane studije dokazuju da stvarno nije moguće zabranom i represivnim sredstvima ograničiti i smanjiti trgovinu. Da pače, s druge strane su štete sve veće, što pokazuje opet i najraznovrsnije znanstveni podaci prikupljeni kako na nacionalne, tako i na međunarodne razine. U Sjedinjenim američkim državama je primjerice sada zamječena i jaka struja, dakle dotok iz drugih država koje se bave proizvodnjom, posebno kanabisa i svih njegovih derivata. Dakle, je veliki tokovi upravo tih proizvoda stizu baš u Sjedinjene američke države. A u Europi koja je bila dobrim dijelom i tranzitno područje, danas vidimo da se tranzitna područja postaju velikim dijelom ciljna područja. Onda mi imamo recimo u Europi različite modele u Španjolskoj, u Portugalu, to jest i u Nizozemskoj imamo dva različita modela koji funkcioniraju. Međutim, kao što smo rekli, moramo razviti alternativne metode umjesto isključivo represivnih kako bismo tu štetu suzbili i kako ne bismo više kažnjavali, isključivo sankcionirali samo korisnike i mislim da je težište mora biti na prevenciji. Hvala lijepo, a sada nastavlja Katika Juta. Moram ovaj prijedlog još provjeriti u normalnoj situaciji sam ja uvijek protiv kaznenih mjera Evropske unije, ali zaista moram još provjeriti dobro ovaj prijedlog prije nego što vam mogu dati svoje mišljenje. Gospođa Tela, Portela. Hvala vam, govorim e, u govorim kolege koji danas nije mogu biti ovdje. Dragi izvjestitelji, izvjestitelji u Sijeni, E, želim zahvaliti e, izvjestiteljima u sjeni na ovom mišljenju i mislim da bi ovo trebao biti korak naprijed u području nedopuštene trgovine drogom, što će naravno pozitivno utjecati na javno zdravstvo. To se sve dakle odnosi na direktivu iz 2004. 757 i vjeruje da Izmjena ovog okvira će pružiti bolje odgovore na trenutne izazove, na primjer potrebu da redefiniramo pojam droge, zatim da e, unaprijedimo tržišna ograničenja kako bismo umanjili negativne učinke na zdravstvenu skrb. Organizirane kriminalne grupe imaju e, nevjerojatne profite na nedopuštenoj trgovini drogom. Procjene govore o oko 70 milijardi godišnje Dakle, to je njihov profit svake godine i Europska unija mora poduzeti neke korake da se, da se to spriječi. Drugi izvjestitelj u Sijenu bi, trebao, bi rekao da upravo iz tog razloga moramo raditi na uh, usvajanju zakonodavnih propisa, ali isto tako temeljiti se na, zakonodavnim, na znanstvenim temeljima. Želimo zahvaliti svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sijeni na pomoći i na doprinosima kad govorimo o prijetnjama za javno zdravstvo, javno zdravlje. Hvala. na kraju komisija ako želi. Kratko. Hvala. Many thanks, Mr. Chair. Hvala vam. Dopustite mi da zahvalim izvjestitelju gospodinu Soniju na vrlo konstruktivnom nacrtu izvješća o direktiva kojom se mijenjaju trenutačni propisi o psihoaktivnim tvarima. Cilj prijedloga jest da se omogući novim psihotropnim tvarima, onim najštetnijim, e, da se time bavi kazneni zakon i da budu kategorizirane kao e, nedopuštene droge. Dakle, na popis će se utvoriti nove psihoaktivne tvari u definiciju droge i na taj način će se tim pitanjima baviti, to jest bit će podložne istim e, odredbama u kaznenom zakonu. Drago nam je da se gospodin Sonik slaže s našim stavovima, da one najštetnije droge se moraju, e, tim, tim se drogama treba baviti kaznenim e, zakonom i vjerujemo da prijedlozi koje je dao gospodin Sonik, a koje se odnose na potrebu da se pojedine odredbe predložene direktive pojasne, te da se e, više pažnje posveti mješavini e, psihoaktivnih tvari. Svi su ti prijedlozi vrlo dobri i vrlo konstruktivni i drago nam je što ćemo raditi s ovim odborom na jačanju prijedloga izmjena direktive. Hvala vam. Hvala. Da li nešto želi izvjestitelj dodati na kraju? Da. Htio bih se zahvaliti komisiji i kolegama i koji su u cijelosti podržali zapravo koliko vidim, posebno moj grčki kolega je posebno podržao moje širenje dakle ovih obilježja kaznenih kako bismo to sve skupa kroz kazneni progon rješavali. Prije četiri godine smo mi imali jedan problem i sa istragama upravo jednog slučaja u kojima su glavne bile te psihosomatske aktivne, psihoaktivne tvari i to je se događalo unutar cijele Evropske unije. To se pronjelo lančano i zbog toga smo željeli e, rad na ovoj direktivi pogurati, ubrzati jer smo vidjeli koliko je bitno. Pogotovo na nam je duši bilo da se riješi pitanje ovih mješavina, miješanih tvari, miješanih substanci e, željeli smo da i njih direktiva obuhvati. Hvala. E, rok za izmjene je 7. siječnja 17 sati. I mi ćemo u našem odboru za okoliš 30. siječnja glasati o tome. Prelazimo na dnevno, e, točku dnevnog reda broj 14. Imaćemo jednu razmjenu mišljenja, malu diskusiju na temu kloniranje životinja. I Prvo javljanje za riječ je naš Dagman Oktavija Dača. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja sam naime protiv kloniranja i zbog toga, dakle, Dagmar Roth ima riječ. I zato što sam ja protiv kloniranja, onda je jako dobro da odmah uzmem riječ. Gospodine predsjedavajući, postoji jedan mogući upit od nekih naših tu E, predstavnika, mislim Korneli Lapaž za mene i neko od kluba zastupnika također je ovdje koji bi o tome htio nešto govoriti. U biti je stvar stara, priča je jako stara. Mi se svi dobro sjećamo onih savjetovanja i konsultacija koje nisu uspjele zato što komisija nije bila u stanju niti vijeće dati bilo kako obvezujući ili bilo kako izjavu o kloniranju i onda nismo mogli doći ni do kakvog prijedloga u vezi tog kloniranja i klonirane hrane od kloniranih životinja odnosno o novim vrstama prehrambenih proizvoda koje iz toga proizlazi. Međutim, mi smo htjeli e, da nam se nešto da, nekakva obavezujući odgovor kad će se napokon dati taj odgovor ili kada će komisija nešto napokon izjaviti. Međutim, komisija ni do dana danas nek ništa nije o tome isporučila. Postoji čitav niz kuloarskih e, e, govorkanja o tome kako će se etiketirati govedina i bilo je jako puno jasnih priča o tome da i znamo da je dobrih godinu dana prošlo, a da se ništa nije dogodilo, jer je to potpuno neuspjela inicijativa. Zatim Američko ministarstvo poljoprivrede je već na svojoj web stranici objavilo da neka se u Sjedinjenim američkim državama uopće prestanu brinuti da, o tome da bismo mi zabranili kloniranje, taj prijedlog nikad neće takav proći kod komisije, neće nikad doći do te zabrane. To je navodno su Amerikanci već objavili, kojima je to jako zanimljivo. Međutim, sada komisiji pitanje što ćete učiniti i što ćete nam predočiti, što ćete nam prezentirati i što ste napravili u, u prošlosti. Jeste li napravili procjenu E, posljedice, zašto je niste objavili? Kakva je sad trenutno vaš e, stav prema obvezujućim obilježjima i oznakama? Kako je, i vaša kako je vaš stav prema obvezujućim navođenju da je proizvod od kloniranih životinja, da se to mora na etiketi napisati? E, povjerenik za trgovinu de Gucht naravno ima sasvim drugčije stajalište, to je nama jasno od recimo nadležnih povjerenika za zaštitu potrošača i zaštitu javnog zdravlja. To si možemo svi slikovito zamisliti i razumjeti. Međutim, da nas zanima da li bi se komisija obvezala da će kod pregovora za trgovinski sporazum nešto i o tome reći kad bude razgovarala sa Sjedinjenim američkim državama i u okviru velikih svjetskih pregovora. Nešto smo čuli da bi sljedećeg tjedna, ako ne ovog, onda sljedećeg tjedna komisija nešto i predočiti, nešto staviti na stol. Evo ja sad tu gledam prema kolegama iz komisije i pogledavam ih i sad, ako to je tako, to što mi čujemo nešto tako kularski, ako to jest tako, onda moram reći dvije stvari. Mi već dugo vremena pitamo i to tražimo, ali ne bi li bilo zapravo vrlo pristojno, gola pristojnost, ona normalna, banalna pristojnost i dobar odgoj, da nas je komisija informirala o tome da će nešto predočiti. Ja sad eh, onda da pođemo toga, da polazimo toga da, da nije točno da će Evropska unija nešto još prije Božića predočit staviti na stol u tom smislu. Jer bi nas inače o tome informirala. Ali ako je to točno ipak, onda u ruci držim jedan prijedlog u kojem, kao što je <laughs> zanimljivo je da u tom prijedlogu nema ničeg što bih ja mogla smatrati zanimljivim. Naime, e, zapravo je riječ o dva prijedloga, točno kazano. Dakle, prvo prijedlog jedne direktive o kloniranju, dakle kloniranje goveda, a drugo je stavljanje na tržište, odnosno ali o tome nema ništa, niti o kloniranju goveda, ni proizvodima sekundarnim iz toga, niti stavljanju na tržište. U članku 3 stoji samo što je zabranjeno zemljama članicama, to je kloniranje životinja i onda stavljanje na tržište kloniranih životinja i kloniranih embrija životinskih, ali ništa drugo, ne govori ništa ni o nekim drugim generacijama, ni o bilo čem drugom, niti o posljedičnim proizvodima, ništa, ništa, ništa. E onda se dolazi do onog dijela stavljanja na tržište živežnih namirnica proizvedenih od kloniranih životinja i prehrambenih artikala. E, sad bismo volili vidjeti što bi komisija sad o tome mogla reći. Jer tu recimo u članku 3 piše provizorne privremene zabrane. Treba osigurati da će se hrana od kloniranih životinja neće staviti na tržište. Puna točka. Zemlje člane će se osigurati da će hrana koja je izmijenjena, modificirana iz kloniranih e, životinja se može izvoziti iz Europske unije samo prema specifičnim uvoznim prema e, odrebama članka 48 i 49 našeg ugovora o E, međunarodnog trgovačkog sporazuma. Što to znači? Da bilo ko ko želi u Americi ili Kini, tamo gdje je to legalno, može klonirati, ali onda može prema članku 48 i 9 svjetskog trgovinskog sporazuma te proizvode dovesti na europsko tržište i ne mora ih čak niti obilježiti, niti etikirati. I sad stvarno, Erik, bilo mi stvarno mi je žao, ja bi bila miroljubivo rado volila početi početak iduće godine provesti Božić. Ali ako bilo šta od ovog teksta koji je do nas došao i kojeg smo mi pročitali istinit, onda je to pravi skandal. A a vi to jednostavno ne razumijete. Ako želite Amerikancima dati poklon, onda to napravite malo inteligentnije. Pa to će vam, mislim, se vratiti negativno, a da niste ni jedan puta trepnuli okom i budite uvjereni, parlament, vi se nadate, ali nadam se da niste u pravu, vi se nadate da će parlament u novom sazivu biti tako nov da neće znati šta s tim početi. Ja se toplo nadam da to neće tako biti u šestom sazivu, u sljedećem sazivu parlamenta kojem ja više sigurno neću pripadati, ali nadam se da će se kolegice i kolege znači da će znati šta u ovom prijedlogu ima i šta tu stoji. Jer mi smo od uvijek govorili da kloniranje životinja ne želimo i ni u kom slučaju ne želimo da se na tržište donose proizvodi i sklonira kloniranih životinja. A ta poruka mislim da u cijelosti nije dospjela ni do komisije ni do vijeća. Inače zapravo ne znam šta bismo mi drugo radili jer ja nemam, nemam nikakvih drugih molbi ni poruka nego sljedeće. U onom trenutku u kojem komisija ili vijeće želi ovo smeće tu prihvatiti, molim da misli na to da to parlament nije nikad htio prihvatiti. Hvala lijepo. Mi smo donijeli odluku da ćemo napisati dopis službeni, što sam i učinio, i da polazimo od toga da prijedlog komisije neće biti manji od toga, neće biti slabiji od onog što je onoj noći sukoba kada smo vodili onaj žestoki trijalog, žestoku borbu, od onog što je tada prošlo. Inače, mislim da ovo što je kolegica berend iznijela apsolutno e, točno, jer ako nije tako kako se mi nadamo, onda to znači da su oni objavili rat parlamentu upravo na tom području komisija i vijeće. A sad nastavljamo sa našom raspravom Korin Lapaž onda bi to bilo to, onda mislim da je e, zapravo kolegica Liotard pa Peter Lize. Gospodine predsjedavatelju, nećete biti iznenađeni da u potpunosti dijelim ovaj osjećaj kojeg je izrazila gospođa Dagmar od Berend. Ova dva dokumenta koje sam zaprimila prije deset minuta su neprihvatljivi, nedopustivi i tako dalje. Mogla bih sada još nanizati niz takvih priloga. Europski parlament je prije nekoliko godina jasno glasovao da ne želimo kloniranje životinja. Mi smo to jasno rekli. Držali smo rasprave gdje smo izrazili našu dobru volju, iznimnu dobru volju kao što ste vi gospodine predsjedavatelju netom smenuli kako bismo imali ipak određen dogovor. Ako je ovo taj tekst, taj tekst koji smo primili danas popodne, ako on ni pošto ne uzima u obzir informiranje korisnika, potrošača, moje pitanje je vrlo jednostavno. Je li komisija odlučila zapravo poludefinitivno dopustiti uzgoj takvih životinja na području Europske unije i na takav način raditi protiv naših zakona o zaštiti potrošača. Brazilsko, američko, argentinsko meso će moći zamijeniti na taj način europsko meso ili je pa komisija ozbiljna, a ako je komisija ozbiljna, ona nam ne može predložiti takav tekst koji je neprihvatljiv za naše građane. Velika većina naših građana već samom sebe ne želi jesti klonirane životinje niti potomke kloniranih životinja. I velika većina naših građana to ne žele. Ako im zatim na tržištu niti ne dopustite sa odgovarajućim etiketiranjem znati što jedu, oni neće uopće više jesti te proizvode i zatim ćemo imati novu krizu, krizu uzgoja stoke koja će biti slična krizi onoj koju smo doživjeli na drugim poljima primjer i nadam se da će komisija shvatiti ovu našu poruku. Hvala. Hvala Korin Lepaž, Bart nije ovdje. Onda sljedeća zastupnica. Wil u eerst? Oh, Oké, okay. Ja, als, eh, als rapporteur op de novel food heb ik de kao izvjestiteljica za novu hranu pokrila sam cijeli dio o mesu e, dobivenom od kloniranih životinja i to sam vrlo pomno analizirala. E, na tome sam radila u ožujku 2011. u okviru trijaloga. Kao što same znate, protivim se kloniranju životinja i posebice kad govorimo e, o proizvodima od mesa. Većina potrošača se također, e, također ne želi konzumirati takvu e, hranu i vrlo je jasno, parlament je vrlo jasno rekao da bez obzira na etičku dimenziju koja je vrlo snažna, naši se građani protive takvim praksama. U trijalogu o novoj hrani komisija je u posljednjoj minuti pokušala predložiti neke vrste kompromisa. Odbor to nije prihvatio. Govorimo o zabrani mesnih proizvoda dobivenih od kloniranih e, životinja i još bih htjela naglasiti točku da je to bio doista pokušaj u posljednjoj minuti da se prisili Parlamenta da se dođe do e, nekakvog dogovora i bilo kakvo ublažavanje tog standarda bi bilo posve e, neprihvatljivo i ne bi donijelo apsolutno nikakve dobrobiti zaštiti naših potrošača niti, kod, niti u pitanju e, dobrobiti životinja. Mislim da je to malo naivno od komisije da nam se vraća sa prijedlogom koji je još uvijek ispod one razine koju parlament već tada nije mogao prihvatiti. i naravno da nema tajni među institucijama i ti bi dokumenti se mogli pojaviti u javnosti. Stoga se nadam da će nam komisija reći da to nije prijedlog koji nam planiraju podnijeti. Nevjerojatno je da nakon svog tog vremena ovakav prijedlog ponovno dobivamo. Očekivali smo zabranu proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda dobivenih od kloniranih životinja. A ovi dokumenti ne dolaze do toga, uopće ne govore o sljedećim generacijama kloniranih životinja i to je zapravo, a to je zapravo glavna stvar u tim novim e, tehnikama. Dobro znam da ovo još uvijek nije e, službena verzija i čini mi se da komisiju jedino brine transatlantski e, trgovinski sporazum. Ovdje ne govorimo o prvoj generaciji kloniranih životinja, e, a, i uopće se ne spominju e, potomci tih životinja. Klonovi su previše skupi i naravno nitko ne želi jesti odrezak koji košta 50.000 eura i strašno se brinem za kvalitetu našeg zakonodavstva. Moramo gledati, moramo biti realni i ako se nabavimo e, proizvodima dakle dobivenih od potomaka kloriranih životinja, u tom, u tom slučaju nismo ništa napravili. Stoga budite vrlo oprezni, komisija E, pokušava koristiti jedan e, pravni trik i time što koristimo 35, članak 354 Lizabonskog ugovora, to znači da parlament neće moći podnijeti izmjene i moći će reći samo da ili ne. Tako da to je bezobrazna poruka, prijedlog. I ako nam komisija to doista bude predložila u sljedeća dva tjedna, to će doista jako naštetiti i potrošačima i životinjama. Hvala. A onda sad kolegica Lyotard, pa onda kolega Stevenson. Thank you very much, chair. Uh, Hvala vam. Ja se jako dobro sjećam koliko smo noći proveli na trijalozima o Novoj hrani prije tri godine svi su sastanci održavani večer i tada smo pokušavali, budući da su to bili prvi sastanci trijaloga, pokušavali smo, stvarno smo se trudili. No, nažalost, sam taj posao se pokazao uzaludnim. Situacija se raspala, nismo postigli dogovor. I stvarno ne bih volio vidjeti da, da nam se to ponovno dogodi. Jedan od razloga E, zašto poštujem ono što je Kartika sada rekla. Jedan od razloga je dakle nepraktičnost onoga što smo predlagali. Mi smo govorili o zabrani prve generacije potomaka kloniranih životinja i njihovih proizvoda, ali i svih sljedećih generacija. A to je potpuno nepraktično. Imam ovdje pismo od udruge veterinara Europe koji tvrde da e, nema nikakvog dokaza da se time utječe, negativno utječe na sigurnost hrane. Zatim imam pismo veterinarskih udruga iz Velike Britanije. E, klonirane životinje i njihovi potomci ne predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje. Tako da ja sam za ako možemo uvesti sljedivost zabrane da se dakle ti potomci stavljaju, to jest proizvodi tih potomaka stavljaju na tržište. No, e, zato što Amerikanci nemaju nikakve sljedivosti i nisu nikada imali sustav sljedivosti, ako mi nametnemo zabranu, to će zapravo podrazumijevati trgovinski rat koji će učiniti da e, rad rat banana od prije deset godina se dakle čini poput igre. Nemojte ići tim putem jer će Amerikanci ciljati čitav niz e, nepovezanih europskih e, proizvoda i zabraniti ih, zabraniti izvoz iz Amerike u, iz Europe u Ameriku. Stvarno ne želim vidjeti još jedan trgovinski rat sa SAD-om, ali inzistiram da sve što radimo e, da mora biti utemeljeno na čvrstim znanstvenim dokazima. Ako vidimo da doista postoji opasnost za zdravlje potrošača ako jedu proizvode od kloniranih životinja, za to nam trebaju znanstveni dokazi. A ako britansko udruženje veterinara i europsko udruženje veterinara tvrde da su klonirani proizvodi sigurni, odakle nam onda dolaze ti, e, ti znakovi? Da vidim. Znam da su se koordinatori dogovorili i čujem kritike komisije. Ali komisija mora raditi na temelju znanstvenih procjena. I ako ne budemo imali znanstvene podatke i ako ne budemo pronašli praktičan način kako bismo postigli e, zabranu za koju ja smatram da bi trebalo biti samo za klonirane proizvode prve generacije, onda ćemo opet izgubiti jako puno mjeseci i zapravo svjedočiti e, kolapsu svih naših napora. Nadam se da ćemo ovoga puta biti razumniji. Hvala lijepo, sad Peter Lize. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Prvo bih želio ispričati kolegicu Zomer koja je bila u ime našeg kluba zastupnika e, zadužena za ovu rezoluciju, međutim imala je smrtni slučaj u obitelji pa se dala je spričat. U ime gospođe Zomer, ali u moje osobno ime bih želio reći nešto u ime evropskih pučana našeg kluba zastupnika. Imam informacije da, je predsjed, da će predsjedništvo biti doista održano u srijedu, ali nadam se ne tako kako smo to upravo čuli. Bojim se da je situacija loša, ali se nadam da nije toliko loša koliko toliko toliko strašna kako smo to malo prije čuli. Po mojim informacijama se povjerenik Borg jako mučio da nađe poziciju koja bi bila za parlament barem kao ishodišna polozišna pozicija za, u raspravi bila donekle razumna činila se barem razumnom. Međutim, koliko sam ja opet doznao, navodno da u komisiji nije dobio dovoljno potporu za to. Pa stoga molim da ako kritika njega pogodi, koja je ovdje iznesena, onda molim da ga se u svakom slučaju kao službenika komisije koji je bio prisutan e, i, i naš, da ga se sasluša zašto je on uopće mogao takav jedan prijedlog podnijeti koji je za de facto tražio i išao iza onog što smo prije tri godine već dogovorili i što smo stavili kao standard. I to je strašno, međutim znam da je bilo i drugih povjerenika i drugih službenih mjesta i službenih razina komisije koji su radili masivno, teško protiv pozicija i želja parlamenta. I hoću da se svi dođu do riječi i da svi vide šta parlament želi. Naravno da mi u parlamentu želimo E, sporazum o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim američkim državama, da, ali ako nam onda, da bi se to postiglo, ovako smeće stavljaju, predočavaju i predlažu u dokumentima, onda će se i građani zgroziti. Dakle, slobodni ugovor sa trgovinom, o trgovini s Amerikom jedna priča, a drugo je ugovor koji vam daje, oslobađa svaku trgovinu kloniranim proizvodima, kloniranim životinskim mesom ili proizvodima iz toga. Ja bih vas lijepo molila da i u komisiji ovdje diskutiramo o stvarima na način da bude bliži građanima i da imamo više građana u prvom planu. Jer ne bih želio da se sve pokriva isprikom, mi to ne smijemo riskirati ugovor o slobodnoj trgovini transatlantske. A onda mogu zamisliti i šta su, pre, mogu se sjetiti da su izbori pred nama, prema tome ne bih htio to čitati na način predizborne kampanje. Ono što je kolega Stevenson rekao je točno. Nema za sad još znanstvenih e, dokaza da se meso kloniranih životinja ili proizvodi napravljeni od kasnijih generacija štetno pozdravlja. Međutim, naša EFSA isto tako rekla da ne može dati jedno završno mišljenje, nego traži dodatne studije, jer nemamo dovoljno elemenata za ocjenu. I znam da je to vrlo emo, izaziva emotivne diskusije, ljudi se boje. I, a s druge strane nemamo dokaze za to da je to stvarno štetno. Međutim, postoji i drugi način argumentiranja i druge vrste dokaza, a to je zaštita životinje. Zaštitari životinje su jako prisutni u Europi na svim razinama i njih ne možemo ignorirati. E sad, ako pogledamo na prvu generaciju, a da nam treba već e, regulacija i za prvu generaciju životinja koje slijede od kloniranih, onda se možemo i na to pozivati. Ono što je parlament tražio u početku je bilo vrlo široko, vrlo široko postavljeno. Ali ovo što smo sada tražili u pismu koordinatora, to je bila jedna vrlo e, smanjeni zahtjev, totalno usmjeren na emotivnu situaciju među građanima kako oni o tome argumentiraju i traže i mm, mi smo tu zapravo išli na najnužnije što smo tražili. Naravno da želimo zabranu e, kloniranih proizvoda i prve generacije na tržištu. Ja ono što je Katinga rekla inače je točno. I, mislim sad s obzirom na ovo sve što je kazano ne možemo nužno izaći u susret komisiji sa prvim našim izvještajima. Mislim da treba komisija nanovo prodiskutirati da li će pustiti da bilo koji zakonodavni postupak i zakonodavni pothvat kojeg poduzme zbog toga ne uspije, jer neće proći kroz parlament. Isto tako moram reći da one noći kad smo sjedili skupa nismo imali potporu njemačke vlade. Ja sam pokušao svim mogućim telefonskim razgovorima sa tadašnjom ministricom za zaštitu okoliša, e, za zaštitu potrošača i nismo uspjeli. Imali smo liberalnog ministra gospodarstva koji, s kojim također nisam mogla nikakav usuglašenost postići, pa mi je bilo jako važno da u novom koalicijskom ugovoru bude dio toga sadržan. Njemačka se slaže naime sa zabranom kloniranja i Njemačka hoće da se obilježe proizvodi nastali od naknadnih generacija kloniranih životinja i to imamo sad u koalicijskom sporazumu, ubacili smo. Tako da se i nadam da će i to biti dobro i da će to pripomoći. Ali mislim inače, ako to ne uspije, onda vidim samo zapravo crnu prognozu za sve ove naše prijedloge. A napominjem, ako želimo zaista sporazum sa Amerikancima, onda moramo jako ozbiljno shvatiti zabrinutosti naših građana, građana, jer ako to ne učimo, onda će kompletno sve ne uspije, to ćete vidjeti. Sad imamo još samo jednog govornika na popisu, to je kolega Zurilas ja se moram oprostiti od vas jer moram ići na e, pregovore u okviru trijaloga o duhanu i duhanskim proizvodima. Ali da vam kažem još nešto, ovo, nije, ovo ne bi bio prvi sporazum koji taj e, transatlantske trgovine kojeg bi Europski parlament srušio ako se nastave ponašati prema nama ovako, ako potpuno nastave ignorirati naše pozicije i naše stajališta i sve naše upite ignoriraju. To je direktni napad na parlament, to je prema tome onda moraju računati da će biti vrlo veselo i da moraju računati s tim da će im pasti i njihov sporazum i koje kakvi zakonodavni pothvati. Ja sam već rekao da bi ovaj prijedlog bio direktna čuška u više nokaut udarac u lice naših potrošača, a čuli smo danas iz svih mogućih reakcija i izvještaja zašto i čemu. Mislim da jedna generalna stup akceptancija, dakle prihvaćanje takvog projekta treba biti u suglasju napravljena, a mi smo ti koji svakog dana stoje u kontaktu i kontaktiraju s našim klijentima, hoće reći našim biračima i biračicama, našim građanima Evropske unije. I prema tome, mi smo ti koji u direktnim kontaktima i najčešće kroz medije odnosu sa građanima moramo biti dežurni krivci i moramo ispaštati zbog mnogih stvari. A kad nas komisija na ovaj način ignorira i ne želi s nama sudjelovati, onda će biti vrlo gadno kod sljedećeg zakonodavnih pothvata između njih i nas. Prema tome, pokušajte pokušajmo smiriti ton, pokušajmo se vratiti na tlo realnosti i to raditi na dobar način. A sada kolega Krisogelos, kao što sam već rekao. Hvala lijepo. Ovo je vrlo važna tema. Zato što tema kloniranih e, životinja ima jako puno veza sa farmerima, sa zdravljem, sa europskim gospodarstvom. Naravno da želimo imati trgovinske odnose, ali ne pod bilo koju cijenu. To sve mora biti u okviru koji će štititi zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja te socijalna prava. I zbog toga se nećemo prilagoditi načelima trgovine koji ne poštuju prava potrošača. Naravno da poštujemo trgovinske odnose sa SAD-om i ostalim zemljama, ali moramo doista strogo poštivati propise u području zaštite okoliša i zaštite potrošača. To su naši zahtjevi. Ako ono što su rekli kolege točno, prijedlog komisije da doista da se ne želi naštetiti ni potrošačima niti poljoprivrednicima u Europi. Potrošač mora znati da ono što konzumira da su ti proizvodi zdravi. Osim naših odluka Ovdje se govori i o načelu prevencije. Nije dovoljno reći mislimo da nema posljedica. Ne možemo čekati da netko pokaže da ti proizvodi od kloniranih e, životinja ili od potomaka kloniranih životinja su opasni. Upravo suprotno, moramo biti posve sigurni da nema nikakve neželjene posljedice ako se konzumira E, ju mesni proizvodi od kloniranih životinja i njihovih potomaka. I to moramo stalno imati na umu. Isto tako ne smijemo nipošto smetnuti suma, dobrobit životinja i prava životinja. Europski parlament je bio za zabranu kloniranja i konzumacije takvih vrsta proizvoda. I zato mislim da najmanje što možemo učiniti jest označiti, to jest odgovarajuće označavanje zato što mogu se prodavati proizvodi e, koji su od potomaka kloniranih životinja. SAD e, ne može biti isprika to da SAD ima svoj sustav sljedivosti. To nije nikakva e, isprika. I na tom temelju, na tim osnovama ne možemo stvarati odgovarajuće odnose sa tom državom. I europski građani ne smiju imati osjećaj da jako puno toga u Europi što se temelji na vrijednostima poput e, zaštite potrošača, da to sve se rasprši. Hvala vam. Hvala vam gospodine. I time dolazimo do kraja rasprave. Imamo li nekoga iz komisije nakon svih ovih kritika? Oprostite, gotovo sam e, vas zaboravio. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju što ste nam dodijelili riječ u ovoj dosta teškoj raspravi. Saslušali smo sve ove ozbiljne kritike koje ste uputili Europskoj komisiji Mislim da je gospodin Lize dobro sažeo stanje duha unutar kojeg je Europska komisija donijela tu odluku, to jest u kojem će donijesti odluku. Znate da imamo prvu orijentacijsku raspravu na kolegiju 27. E, e, studenog i da će oni odlučiti o tome što će se predati parlamentu i vijeću i to za dva dana. 18. prosinca. Ne znam koji su dokumenti koje ste vi zaprimili. To su vjerojatno dokumenti koji su proizašli iz jednog nekontroliranog e, curenja, jer ti podaci su još povjerljivi i nalaze se unutar komisije. No rasprava nije završena jer imamo rasprave danas, e, imamo dakle, komisiju i povjerenike koji moraju odlučiti 18. Najvjerojatnije vi imate te upravo te povjedljive dokumente pred vama. Teško je e, što se tiče meni mene predvidjeti odluku koju će donijeti kolegi povjerenika, no istina je da unutar komisije orientacijska rasprava pokazala da postoji dosta centrifugalne sile, sile unutar komisije, to iz niz razloga koje vjerojatno možete i sami dokučiti. Unutarnja rasprava u kolegiju dakako je povjeljiva i nije na meni da ju ovdje objavim. Želim se vratiti na ono što je gospodin Borc rekao što se tiče Europskog parlamenta, prije svega odluka o studenom 2011. godine unutar vašeg odbora gdje je rečeno da će se do sredine 2013. godine donijeti e, sve odluke vezane uz nove vrste prehrambenih proizvoda i kloniranje životinje, no naravno ako kolegi to ne kao odluku, tih šest mjeseci sada nakon polovice detinjstva je prošlo. To je zbog toga što je postojala intenzivna rasprava unutar raznih službi komisije. Rasprava je bila vrlo teška i nije na meni da sve kažem, no mislim da je analiza gospodina Liza što se toga tiče bila dosta ispravna, da postoji veliki stupanj konvergencije unutar pojedinih službi komisije. U vašoj rezoluciji govorite o procjeni učinka. Dobro, ta procjena je učinjena i bit će objavljena u isto vrijeme kada i prijedlozi Dakle, imat ćete ih nekoliko dana nakon slijede. No, vidjet ćete, postoje ograničenja. Dakle, treba znati da što se tiče gospodarskog učinka, praksa kloniranja životinja e, Južne i Sjeverne Amerike, to je bilo teško procijeniti jer radi se tu o privatnim aktivnostima koje uopće nisu pod kontrolom nacionalnih službi dakle niti nadležnih službi Južne ili Sjeverne Amerike i te ta privatna poduzeća vrlo oklijevaju i ne žele lako dopustiti pristup svojim gospodarskim informacijama što se tiče broju kloniranih životinja, što se tiče broju e, reproduktivnog e, materijala od e, životinja i drugih time povezanih podataka. Konsultacija u ožujku 2011. je propala ne zato, ne zbog komisije, nego zbog toga što su postala različita stajališta između parlamenta i vijeća. Sa dosta ambicioznim prijedlozima od strane Europskog parlamenta, a dosta umjerenim prijedlozima od strane vijeća. I zbog tih razilaženja u stajalištima je postupak mirenja u ožuku 2011. propao. Komisija je bila dosta otvorena, htjela imati prijedlog koji bi se mogu nazvati posredničkim prijedlogom, umjerenim prijedlogom. I tu je predsjednik odbora Grote nedavno uputio pismo našim, našem povjereniku i povjerenik Borđ vam želi nakon slijeda odgovoriti. Dakle, nakon trenutka u kojem će kolegi donijeti odluku. On nije htio unapred se izjasniti o odluci kolege, naravno bilo bi dosta smiješno odgovoriti predsjedniku odbora Grote, a odbor, to je kolegi povjenika sam još nije donio odluku i zbog toga predsjednik odbora Grote nije još primio odluku, to jest odgovor na pismo, ali povjerenik Bož je izjavio da će vam odgovoriti čim se kolegi sastane. Mi razumijemo sve ove napade upućene komisiji što se tiče rasprave s Amerikancima o pregovoru o slobodnoj trgovini. Svi o tome mogu imati vlastito mišljenje, a komisija po tom pitanju nije objavila svoje stajalište, a znate da je imala jasno stajalište što se tiče hormona i genetskih modificiranih organizama gdje je gospodin Barroso rekao da to neće biti dijelom rasprave unutar sporazuma o slobodnoj e, trgovini sa Amerikancima, nećemo govoriti o genetski modificiranim organizmama gdje o hormonima. Kloniranje životinja je tada još bilo u raspravi u okviru kolegija i ta točka ne ulazi u našu raspravu sa Amerikancima. No, naravno, nikog ne iznenađuje da su Amerikanci vršili dosta jak pritisak na sve države članice, pa sigurno i na vas, pa i na komisiju, kako bi izbjegli propise što se tiče etiketiranja mesa, mesa mesnih proizvoda iz prvog naraštaja kloniranih životinja. Ovom prilikom vam želim podsjetiti na činjenicu da prijedlozi koje ćemo izraditi će se temeljiti na znanstvenim informacijama i prije svega bit će utemeljeni na standardima za, za dobrobit životinja. Jasno je da su aktivnosti kloniranja, aktivnosti koje dovode do smrtnih slučajeva, koje dovode do podrškoća u razmnožavanju, koje dovode do pobačajima i naravno tu se radi o dobrobiti životinja, bilo da se radi o životinjama koje nose mlade ili pak o mladima koji su nastali e, tehnikom kloniranja zbog tih znanstvenih razloga veznih uz dobrobit životinja će prijedlozi komisije biti takvi kakvi će biti. Takvi prijedlozi neće vrijediti za prvi naraštaj kloniranja životinja jer je on nastao putem umjetne uplodnje i nema, dakle, ne postavlja se to pitanje dobrobiti životinja za mlade koji su proizašle iz prve prve generacije klonjenih životinja. Zaključit ću s onime što ste rekli, dakle, što se tiče toga da će rasprava biti vrlo teška u budućnosti. Komisija je htjela ispuniti svoj, svoj angažman, angažman koji je započeo povjerenik Borž kada je dolazio na raspravu u Europskom parlamentu, a taj angažman je podvodio kasnije i predsjednik komisije gospodin Barroso. No, odluka komisije možda vam se neće svidjeti, ali ona će pokrenuti raspravu, barem u ovom parlamentu. Postoja jedna opcija koja je neko vrijeme bila aktualna, koja je rekla da će se prijedlozi izraditi za budući saziv parlamenta. A kolegi je zatim odlučio učiniti to sada, sada, kako bi ispunio svoju obvezu i kako bi ovaj parlament koji je bio jako uključen u okviru trijaloga u ožujku 2011. godine mogao već sada o tome raspraviti. Kao što vidite, komisija ipak uzima u obzir potrebe ili želje Europskog parlamenta. Ponavljam, možda ćete biti razočarani manjkom ambicije tog prijedloga, no taj prijedlog je ipak nešto što je proizašlo iz kompromisa kompromis koji je bio vrlo teško, koji je vrlo teško za postignuti unutar kolegija. A, dakle, Europski parlament ovaj, a zatim i budući Europski parlament će moći zatim sa vijećem naći dogovor o tekstu. Znajući da ako dođe do ponovnog neuspjeha nakon tih rasprava imat ćemo trenutnu situaciju gdje to nije zabranjeno. Dakle, kloniranje nije danas zabranjeno na području Europske unije. Bilo da se radi u znanstvene svrhe, u svrhu zaštite životinskih vrsta kojima prijeti izumiranje, bilo da se radi o razmnožavanju životinja koji su namijenjeni e, ljudskom, e, ljudskoj prehrani. Dakle, to nije zabranjeno. Ako rasprava popadne, onda ćemo zadržati takvu situaciju koja nije povoljna iz perspektive dobrobiti životinja. a s time sam htio zaključiti gospodine predsjedavatelju sa zahvalom što ste započeli s ovom raspravom. Iako se komisija osjećala napadnuta, no, eto, hvala vam. Merci, monsieur uh, Poudelet. I, I, I do have additional question. Hvala vam. Imam jedno pitanje još za vas. Rekli ste da je jako teško za komisije e, odgovoriti na pismo gospodina Grotea, budući da kolegi povjerenika još uvijek nije donio odluku. No, ne isključujete početak pregovore sa SAD-om o toj temi, a prije političke rasprave između europskih e, institucija, prije nego što ta politička rasprava završi. Rekli su da će se rasprava temeljiti na znanstvenim dokazima i da će ti dokazi biti temelj za pregovore. Ne vjerujete li da isto vrijedi tamo, ali i ovdje, da je ovo politička rasprava i da Europska komisija ne bi trebala započeti e, pregovore s SAD-om o nikakvom sporazumu o slobodnoj trgovini prije nego što mi dogovorimo dakle politički sporazum o kloniranju životinja između institucija. Meni je osobno teško odgovoriti na vaše pitanje, gospodine predsjedavatelju. Dobro znate da je početak e, pregovora za ovaj sporazum između SAD-a i EU unije pokrenut prije nekoliko mjeseci. Kloniranje životinja nije bio sastavni dio tih rasprava, dakle mm, onoga što sam rekao za hormone i genetske modificirane organizme, tu je, smo imali jasnu zacrtanu liniju koju je zadao predsjednik Barroso u trenutku kada se ta rasprava započela kloniranje životinja nije bio sastavni dio toga i to zbog toga što nije bila održana rasprava, politička rasprava unutar kolegija i zato što nije došlo do rasprave, političke rasprave unutar vijeća i Europskog parlamenta. Ovaj prijedlog koji će stići sada u idućih nekoliko dana će, iako vam se možda neće svidjeti, barem pokrenuti raspravu. To je onaj pozitivni element. Da je komisija odlučila odgoditi taj prijedlog, i poslati ga idućem sazivu parlamenta krajem 2014. ili početkom 2015. godine. To ne bi bio slučaj. Dakle, kolegi povjenika je odlučio sad odmah pokrenuti ova dva prijedloga kako biste vi imali kao prvo vašu raspravu, kako biste uzeli stav što se tiče ovoga, dakle što se tiče vašeg osobnog mišljenja u okviru kloniranja, ali isto tako u kontekstu sporazuma i pregovora o sporazum o slobodnoj trgovini s Amerikancima. Što se tiče rasprave koje će se uh, odvijati nakon što se objavi taj prijedlog unutar parlamenta i vijeća. Dakle, ako kolegi promjenika to usvoji u slijedu, vi ćete zaprimiti taj prijedlog u ponedjeljak ili tih nekoliko dana. Dakle, vi, a i vijeće. To znači da ćete moći odmah krenuti na posao sa tim dosijevom, imati političku raspravu, ne samo gledati tekst, nego i pogledati sporazum sa Sjedinim američkim državama. Evo, to je to, gospodine predsjedavatelju. Hvala vam na odgovoru. Time dolazimo do kraja ove rasprave. Rok za amandmane je 8. siječnja nakon što e, se objavi prijedlog komisije. Glasat ćemo u Enviju 30. siječnja, a usvajanje rezolucije na plenarnoj će biti u e, veljači. I time dolazimo do kraja današnjeg e, dnevnog reda. Dan sutra u 9. jutro počinjemo sa sastankom koordinatora, a u 10 sati s redovnim dnevnim redom odbora za zaštitu okoliša. Hvala vam.